Dear colleagues, Dragi kolege, možemo, mislim da možemo početi, malo i kasnimo. Možemo početi sa prvom točkom dnevnog reda, to je usvajanje dnevnog reda. Nekoliko klubova je zatražilo odgodu glasanja. Točka 20, 21 i 22 u našem dnevnom redu možemo odgoditi glasanje za, za četvrtak 14. siječnja, a, plenarno, a glasati na plenarnoj za siječanj. Tako da rok je onda 25. siječnja. Glasat ćemo o prigovorima, ko što je e, predviđeno. I ako nemate komentara, onda to možemo smatrati usvojenom. Dobro? Sada Prelazimo na drugu točku, priopćenja predsjednika. U četvrtak, 14. siječnja, smo otkazali naš sastanak popodne, a izvanredni sastanak će se održati u Strasburu 21. siječnja od 9 do 11.30 e, kako ćemo i tada ćemo glasati o nekim hitnim temama. Danas imamo prijevod na 21 jezik i kao i inače naš se sastanak prenosi na internetu. A sada prelazimo na treću točku našeg dnevnog reda. Riječ je o razmjeni gledišta s povjerenikom e, gospodinom Belom. Hvala vam što ste ovdje. Carmenu Vela je povjerenik za onkoliš, pomorstvo i riparstvo. I danas po prvi puta možemo razgovarati o paketu kružnog gospodarstva. I kao i inače, krenut ćemo sa e, izlaganjem povjerenika, imate jedno desetak minuta, a nakon toga ćemo raspraviti sa našim e, zastupnicima o ovoj vrlo važnoj temi. Povjereniče, izvolite. Hvala lijepa, Giovanni. <clears throat> drage kolege, poštovani zastupnici, hvala vam što mi dajete priliku da vam e, prikažem e, paket prijedlog paketa o cirkularnoj ekonomiji i da vas obavistim o čemu se sve do sada raspravljalo. Došao sam vas uvjeriti da je ovo najbolji mogući paket kojima možemo ponuditi u sadašnjoj ekonomskoj situaciji. Slušao sam prije nekoliko tjedana drugog prosinca kada su potpredsjednici u ovom domu predstavljali sam paket. Prije nego što uđemo u pojedinosti o tom paketu, dva općenite primjedbe. Prva o samom izgledu paketa u, u prvobitnoj fazi paket je dakle povučen jer se smatralo da mu je područje primjenje preusko. Sadašnji prijedlog mnogo je širi. Bavit će se e, stvarnim problemima kao što su dizajn proizvoda i načinu na koji se može model potrošnje e, promijeniti. Bavimo se također veliko pitanjem otpada i to s cjelokupnim ekonomskim modelom, a ne samo posljednjim stupnjem potrošnje. Ovo je rezultat konzultacije unutar komisije sa dionicima i s Europskim parlamentom. Sam paket primjenjivat će cijela komisija, ne samo nekoliko glavnih uprava. Dakle, nije ovo paket otpada koji se krije pod maskom cirkularne ekonomije. Ne, ovo je stvarni paket o cirkularnoj ekonomiji sa konkretnim prijedlozima koji svaki ima svoj rok. taj je plan ambiciozan. Mogu već sada predvidjeti e, pitanja na tu temu ući ću u pojedinosti kako bih vam ih obrazložio. Međutim, prije toga želim naglasiti jedno. Prijedlog što ćemo ga predložiti će trebati dati stvarne rezultate za stvarne ljude. Radi se o prijedlozima koji će zaista funkcionirati. To je snaga tog paketa i to je ono što predstavlja istinsku i stvarnu ambiciju, a ne samo inspiracija koja izgleda dobro na papiru. Pogledajmo dakle ovaj paket kojeg ćemo nadam se eto, imati ovdje za Božić pa ajmo odmotajmo taj dar i vidimo što je unutra. Paket za cirkularnu ekonomiju je više nego li nužnost na području okoliša. Iz ekonomskih razloga opravdano je koristiti sirovine na pametniji način cirkularni je model i jedini koji dugoročno ima smisla za europsko gospodarstvo općenito, kao i za pojedinačne tvrtke. Nije pitanje hoćemo li da Europska unija pređe na cirkularnu ekonomiju. Ne, radi se o tome kako da pomognemo svim dionicima, državama i tvrtkama da do tamo dođu, da to ostvare i to brzo. Potrebno nam je ambiciozan europski okvir kako bi dao poticaj e, bržem prelazu na cirkularnu ekonomiju, da omogući tranziciju i da se ta tranzicija zaista ostvari. Imamo zato akcijski plan kojim se naglašavaju ona na područja kojima se treba baviti. Ono što mi predlažemo pokriva cijeli životni vijek proizvoda i svih materijala i sirovina. Krećemo dakle od dizajna proizvoda do proizvodnog procesa, do e, boljih načina potrošnje obavještenih potrošača i do načina odlaganja otpada i ponovne proizvodnje. Sve to podupriče financijski instrumenti i planovi. Dizajn je ključan za naše gospodarstvo. Sve počinje na stolu za crtanje. Trebamo omogućiti da se naši proizvodi lakše izdvoje, da se lakše unaprijede, razmontiraju i recikliraju i to putem postojećeg okvira o ekodizajnu. Davat ćemo kriterije o elektroničkim ekranima. Dakle, to nije nešto što će biti e, izdvojeno. Sve će biti unaprijed ugrađeno. Dakle, imamo cirkularnu ekonomiju, ali do sada e, nemamo dovoljno instrumenta kojima građani raspolažu kako bi na, eh, na, pravilno birali na osnovu informacija kojima raspolažu. Dakle, sve što eh, će biti proizvedeno treba imati eh, biti bolje proizvode koji će biti bolje za potrošače, ali bolje i za okoliš. I iz tog razloga komisija već sada razmatra nove labele vezano za energetiku koji će biti obvezujući. Dobrovoljni labeli također će biti e, dobrodošli. Europski labeli e, moraju postati još snažniji. Komisija također testira model jednog otiska na okoliš i e, trebali bismo dakle bolje moći proučiti kakav e, utisak na e, okoliš imaju pojedini proizvodi. Trebamo također paziti da se poštuju postojeće norme. Osobno zaista sam zadovoljan da se krene sa programom testiranja planiranog zastarijevanja proizvoda i da u to testiranje uđemo sa svim dionicima. Javne vlasti su među najvećim potrošačima, najvećim skupinama potrošača u EU. 20% javne nabave dolazi od lokalnih vlasti. I to je važan instrument, zato ćemo tražiti da lokalne vlasti više prilikom javnih nabava koriste kriterije e, cirkularne ekonomije. Revidirat ćemo kriterije zelene javne nabave. Tu će komisija predvoditi primjerom. Početkom mjeseca komisija je dala svoj prijedlog i tada je u središtu pozornosti su bili revidirani e, ciljevi za odlaganje otpada. Prema podacima iz 2012. godine samo 36% otpada se na učinkovit način recikliralo. 37% jednostavno se proizvoda slalo na otpad. Što znači da vrlo vrijedne resurse gubimo na taj način to više, previše pritiska stavljamo na prirodu, a istovremeno propuštamo poslovne e, prilike. Moramo imati dakle jedan stabilan poslovni okvir kako bi kako privatna tako i javna poduzeća se usmjerila u tom pravcu. Radimo na tome da se proizvodi ponovno koriste, da se recikliraju, da smanjimo E, da ih se šalje na odlagališta, u spalionice i trebamo poboljšati e, sve vrste odlagališta otpada. Moramo imati dugoročne ciljeve za općinsko odlaganje otpada kao i dugoročna planove da se značajno smanji broj proizvoda koji završe na općinskim odlagalištima otpada. Moramo ostvariti ciljeve do 2025. godine. Ponavljam, novi cilj za odlagališta otpada je od obvezujući 2030. godine samo 10% proizvoda smjet će završiti na općinskim odlagalištima smeća i neće e, se više e, moći e, bilo kako tamo odlagati smeće treba dakle odvajati sav otpad Moramo također imati kriterije koji će biti jednaki za sve i jednostavni za primjenu. Trebamo se zalagati za ekonomske instrumente za bolje gospodarenje otpadom. Također moramo preventivno smanjivati otpad, smanjivati hranu koja će ići na otpad kao i sve druge vrste otpada, e, primjerice sa e, građevinskog materijala. Trebamo također e, pokušati se založiti za ponovnu uporabu tekstila i elektroničke opreme. Treba raditi na boljem dizajnu, a proizvođači moraju imati proširen plan za e, e, bolje korištenje sirovina. Trebamo imati e, okvir za nus proizvode, a isto tako i jedan dobar sustav izvješćivanja koji će biti pojednostavljen za mala i srednja poduzeća. Dopustite mi da sada da kažem nešto o posebnim izazovima njih moramo rješavati na ciljan način kako bi e, se sprega među pojedinim elementima e, programa e, tu dobro razvila. Počet ću najprije od hrane i rasipanja hrane. Ekonomski, socijalno i moralno neprihvatljivo je da toliko jestive hrane i dalje se baca, otprilike 30% hrane u Europskoj uniji. Javno mnjenje u svijetu tu se mijenja. U rujnu su Ujedinjeni narodi usvojili ciljeve prema kojem se rasipanje hranjem treba prepoloviti e, po glavi stanovnika. Europska unija odlučna je da ostvari taj cilj i to je postao sada i naš cilj u Europskoj uniji. Europska unija djelovat na područjima gdje ima nadležnost, e, uključujući i objašnjavanje e, label, odnosno etikete kojom se kaže da je proizvod bolje koristiti prije određenog datuma. Treba dakle paziti da u cijelom lancu od proizvođača preko E, distributera hrane do kućanstava svi e, smanje rasipanje hrane. Naš je prijedlog razviti pouzdanu metodu da se izmjeri i shvati kako dolazi do rasipanja hrane. Na taj način ćemo moći prepoloviti ciljeve vezane za rasipanje hrane. Drugo značajno područje jest plastika. Moramo hitno djelovati. U Europskoj uniji stalno se povećavao korištenje plastičnih materijala, ali manje od 25% plastičnih materijala se reciklira, a otprilike 50% toga i dalje ide na odlagalište smeća. E, našim će se prijedlogom povećati ciljeva i za odlaganje plastike, kako na odlagalištima, tako i drugdje. Radit ćemo na tome da se zasebno e, prikuplja plastični otpad i da poboljšamo stope recikliranja plastike. Međutim, dobre namjere neće biti dovoljne. Moramo nešto učiniti da se to i ostvari. Zato imamo akcijski plan, uz bolji ekodizajn i uz bolje kvalitetne norme za sekundarne sirovine uključujući i plastiku. Usprko specifičnom pristupu plastici, komisija će primijeniti specifičnu strategiju kojom će se baviti ulogom plastičnih materijala u cijelom proizvodnom lancu i cijelom životnom vijeku. dakle, pokrećemo tu cijeli životni vijek plastike kako bismo zaista ostvarili cirkularni pristup. Tako će inovativne i reciklirajuća plastika u budućnosti dolaziti iz Europske unije. Prelazim sada na otpad u moru. Previše toga završi kao smeće u moru. Mi ćemo se boriti protiv toga iz različitih razloga, uključujući i tome da je u e, milenijskim ciljevima za razvoj se Europska unija obavezala da značajno smanji e, smeće u moru do 2025. godine. Trebamo dakle poboljšati recikliranje još i u ovom slučaju. Komisija će napraviti i e, strategiju plastici u cirkularnoj ekonomiji kako bi to ostvarila. Već smo počeli raditi na tome da se naš cilj ostvari za smanjivanje dakle 30% plastičnog otpada do 2015. godine. Drage kolege, htio bih se na kraju osvrnuti na ono što sam ranije nazvao okvirom za rad. E, mi ćemo u sve ovo uključiti e, Europski e, socijalni e, strukturni plan za ulaganje i Europsku investicijsku banku. Inicijativa od 650 milijuna eura pokrenuta je za industriju za 2020. godinu u cirkularnoj ekonomiji. Regionalni problemi će predvoditi mnogo toga na terenu. Radit će se na selektivnom prikupljanju otpada i do 2020. godine stoji na raspolaganju 5 milijardi eura e, samo za projekte gospodarenja otpadom. Strukturni fondovi koristit će se samo za financiranje e, toga da se ispravno e, radi na hijerarhiji otpada što znači da će se Europa, osim ako ne bude nužno, će se odvratiti od spalionica i odlagališta smeća. Dakle, otvara se novo mnogih mogućnosti. Komisija će e, podupirati sve da se obrate financiranju u okviru Europskog fonda za strukturna ulaganja i zalagati se naročito za privatna ulaganja. Danas sam razgovarao s predstavnikom Europske investicijske banke i zadovoljno sam njihovim odgovorom. Predsjednik Europske investicijske banke Hoer je rekao da je ta banka već financirala projekte za cirkularnu ekonomiju u posljednjih deset godina u vrijednosti od oko 50 milijardi eura. I pokušat ćemo naći najbolji način kako bismo što prije prešli na cirkularnu ekonomiju. Prošlog tjedna banka je e, prihvatila da e, prosiri jedan e, program primjene od 24 milijarde eura koji pomaže prelazu na cirkularnu ekonomiju. Imamo dakle e, značajnog saveznika s nama jer je Europska investicijska banka najveći multilateralni ulagač na svijetu i ono će nam pomoći da pređemo na cirkularnu ekonomiju. Drage kolege, hvala vam što se zanimate za ovu tematiku. Nadam se da će naš akcijski plan i e, svi popratni prijedlozi omogućiti učinkovit razvoj događaja na tom planu. Prije svega želim naglasiti da se radi o realnim prijedlozima, koji e, su tu da odgovore na ekonomsku stvarnost i izazove našeg doba. Za sada su to svega prijedlozi. Međutim, e, hoće li oni zaživjeti u velikoj mjeri ovisi i o vašem stavu. Zato vas molim da nastavite raditi i e, to u okviru parlamentarnih odbora u suradnji s državama članicama, regijama i svim drugim zainteresiranim dionicima. Htio bih još dodati da kad sam predstavio paket na vijeću, da su države članice ga primile s mnogo pozitivnih komentara. Računam na sve dijenike, naročito na vas, da se dijalog nastavi kako bi europski građani u potpunosti mogli imati pozitivne E, efekte prelaskom na e, cirkularnu ekonomiju. To je vrsta ekonomije koje e, treba Europi. Hvala lijepa. Hvala vam povjereniče na vrlo detaljnom izlaganju. A sada počinjemo sa prvim krugom govornika. Čućemo najprije predstavnika političkih klubova. Prvi je gospodin Florenc. Hvala lijepa gospodine povjereniče, hvala što ste nam došli i što ste vam predstavili ovaj paket. E, vi niste jedan od onih koji su prošle godine e, povukli ovo izvješće e, uz nejasno objašnjenje da to treba napraviti ambicioznije. Održali ste riječ Mm, i predložili ga opet ove godine. Još jednom srdačno hvala. Potpredsjednik nam je to predstavio kao nešto ambicioznije, međutim to ovdje ne vidim. Gdje je ta ambicija? Gdje je to nešto ambicioznije? Vi kažete da je to e, šire, širi opseg, ali e, rupe su ostale. Ono što ja uvijek žalim jeste da ovaj ekološki i ekonomski učinak koje kružno gospodarstvo treba donijeti, to mi nije sasvim jasno. Ako pogledate industriju u Europi, ako ih slušate, e, svi, se e, svi se boje da troškova i koštanja ovoga paketa. Mm, s ovim paketom treba e, zaraditi i novac, inače e, ne možete voditi poduzeća. Poduzeća moraju imati dobit. Mnogo govorimo o starom biciklu koje treba reciklirati, mm, ali da to, taj e, bicikl po, počeo negdje na nekom drugom planetu, u nekom rudniku, to ne vidimo. E, mislim da bismo trebali imati kompaktni paket. Mm, e, imamo novu direktivu o otpadu, na primjer Mislim da e, nije u redu način na koji brojimo otpad u Europi. Tu imamo razno razne prakse, ne trebamo ići u Bugarsku ili Rumunsku. Možemo ostati u zemljama osnivačicama e, gdje postoje razno razne prakse. To moramo uskladiti nekako. Na, e, moramo ukinuti riječ zabrana deponija odlagališta. Tu e, čim se o tome govori svi političari e, se počnu bojati. Mi ne želimo ukloniti deponije, ali na deponije ne smijemo e, ništa staviti što nije prije bilo razvrstano. To treba objasniti. Kod akcijskog programa tu moramo zaista uh, koristiti maštu tu e, e, prije Božića svi imamo bujnu maštu. Zamolio bih vas da se to tako oblikuje da to postaje jedan kompaktan tekst, sveobuhvatni tekst. Jer ako to on ne bude postao, E, odakle će vam, e, odakle ćete smoći e, hrabrost da kažete da cijeli niz direktiva o otpadu nije ništa, nisu ništa postigle te direktive ima, e, im napisali smo mnoge direktive, one su prenesene u nacionalno pravo, a u regijama onda nisu provedene. U tome se sastoji upravo naša slabost. Stoga na to treba obratiti pozornost. Mm, e, mm, svi moramo sjesti za stol i potruditi se oko toga. Hvala. Hvala vam, Karl A sada gospođa Bonafé u ime socijalista i demokrata. Hvala vam. Povjereniče, najprije vama želim zahvaliti na vrlo detaljnom izlaganju ove složene teme. Ali želim vam zahvaliti i zbog toga što ste vi i komisije održali obećanje. Rekli ste kada ste povlačili proteklu direktivu da će nova biti spremna do kraja ove godine i evo nas danas ovdje upravo o tome razgovaramo. Isto tako primijetila sam da je na ovom paketu radilo više glavnih uprava i mislim da je to vrlo važno jer kružno gospodarstvo mora um, dakle imati jedan cjeloviti pristup koji zatvara krug i mislim da prethodna direktiva e, nije bila dobro uravnotežena. Ovdje se uzima u obzir i e, sam dio stvaranja nastanka otpada. No kao što ste vi lijepo rekli, kružno gospodarstvo nije samo politika koja se odnosi na gospodarenje otpadom, niti je to politika koja se odnosi samo na zaštitu okoliša, već je to jedna ekonomska politika koja uključuje čitav niz dionika, od institucija do potrošača i tvrtki. I meni se čini da se ovime predstavlja jedan novi model razvoja koji uključuje i nove industrijske modele koji uključuju održivost resursa, zaštitu okoliša i tako dalje. Mislim da je ovo prava prilika da kažemo da e, kružno gospodarstvo nudi e, mogućnost otvaranja novih radnih mjesta, ali valja reći i da bi neke stvari trebalo možda malo bolje razviti. Ja sada ne želim razgovarati o ambicioznosti ovog paketa, ja sam također bila razočarana jednim dijelom e, ove direktive i tu pone mislim na ciljeve. No, ovo je prije svega prilika da e, razgovaramo o slabostima. I stoga bih e, se najprije osvrnula na hijerarhiju otpada. Jer, kao što smo rekli, e, kružno gospodarstvo se ne odnosi samo na gospodarenje otpadom, ali to je jedan važan dio toga. I to se kreće od hijerarhije, od prevencije. Ja smatram da Mm, najučinkovitije korištenje resursa je zapravo nekorištenje tog resursa. To vam se možda čini absurdno, ali kad govorimo o otpadu, to naravno ovisi o tome, o načinu na koji mi koristimo ili razmišljamo o nekom proizvodu. I taj proizvod mora biti, se mora moći reciklirati i mora se moći popraviti. Kad je riječ o prevenciji, ja mislim da ova direktiva nije dovoljno snažna, zato što ne predviđa specifične ciljeve i zato što um, ako ćemo dakle, za ekološne oznake imati provedbene akte tek nakon 2017. pa ja mislim da je to ipak malo previše vremena. Zatim i, samo ste i sami ste rekli da postoji jedna tema koja je vrlo važna parlamentu, a to je rasipanje hrane. To nije samo problem zaštite okoliša, već je i problem um, etike. I smatram da bismo mogli um, uložiti veće napore u uh, odvojenom prikupljanju vlažnog otpada. Mislim da tu nema dovoljno detalja i smatram da bismo trebali imati konkretnije i obvezne mjere jer mislim da je to jedini način da se krene putem, putem koji već danas donosi pozitivne rezultate i kad je riječ o resursima i energiji. A s druge strane imamo i slučajeve najbolje prakse koje možemo iskoristiti. Što se tiče ciljeva, to sam već rekla, mi smatramo da 5% manje ili više nije način da bi se izmjerila ambicioznost ovog paketa no naravno znamo da se igra ovdje na e, dosljednosti. Ako želimo biti dosljedni, onda moramo povisiti razine naših očekivanja. Onda naravno možemo pomoći zemljama koje su danas e, u poteškoćama, no smatram da ne možemo mi biti prvi koji će odustati od ambicioznih plana. I na kraju, podsjetili ste nas da mm, vodite računa o prijedlozima parlamenta od ove direktive mnogi imaju velika očekivanja i zeleni i um, industrija. I naravno spremni smo surađivati s vama i e, razgovarati o dobrim idejama. Hvala vam sada gospodin Demesmaker. Hvala vam. Gospodine povjereniče, dobrodošli na sastanak odbora za zaštitu okoliša i mi vam želimo zahvaliti na naporima koje ste uložili i na vrlo detaljnoj prezentaciji ovog paketa. Mi ulažemo velike nade u kružno gospodarstvo. Smatramo da ono može pridonijeti zaštiti našeg okoliša, oporavku gospodarstva i boljitku naših građana. Nažalost kasnimo nekoliko godina i zapravo nije mi još uvijek jasno zašto toliko kasnimo moramo paziti na cijeli lanac. Recikliranje nije e, dovoljno, moramo razmišljati i o boljem korištenju resursa. Zatim moramo razmišljati o e, pametnom, o politici pametnog korištenja proizvoda, te osmisliti nove poduzetničke e, modele. Stoga mi se plan djelovanja komisije ponekad čini nejasnim paket koji se odnosi na otpad je u nekoliko točaka oslabljen. Ja sam postavio i neka konkretna pitanja 2.12. na plenarnoj sjednici potpredsjedniku, no još uvijek nisam dobio odgovore na ta pitanja, stoga ću vam ih danas ponovno postaviti. Velika razlika između zemalja članica kad je riječ o provedbi sadašnjeg zakonodavstva o otpadu. Postizanje ciljeva definiranih za 2020. predstavlja još uvijek ogroman izazov. Stoga ja se pitam što komisija čini po tom pitanju, dakle kako bi se sadašnje zakonodavstvo pravilno provodilo. Zatim, smatram da ne bismo trebali smanjiti razinu ambicija. Kad je riječ o recikliranju kućanskog otpada. I gospodine povjereniče, neke zemlje imaju poteškoće u postizanju tih ciljeva. No čak i zemlje koje imaju e, vrlo dobre rezultate, poput recimo moje regije Flandrije, ipak trebaju dodatne poticaje kako bi učinili više. kako bi potaknuli inovaciju i zbog toga nam je potrebna pomoć komisije. Ako želimo imati čvrste temelje za kružno gospodarstvo, moramo izbjegavati da e, materijali koji se mogu reciklirati završavaju na odlagalištima. Otpad koji se može reciklirati jednostavno ne smije završiti na odlagalištu, nema tamo što tražiti. A zatim tu je i pitanje kućanskog otpada. Što će što komisija e, planira učiniti po pitanju industrijskog otpada? Flandrija ima ogromno iskustvo kad je riječ o e, otpadu od materijala, tako da mi već smo mnogo toga učinili kad je riječ o kružnom gospodarstvu i mislim da flandrijski model može poslužiti kao izvor inspiracije. No smatram da ne trebamo ostati na ovome što smo do sada učinili jer smo u principu tek na početku. Sada moramo ukloniti prepreke, potaknuti inovacije i zbog toga naši prijedlozi moraju biti, eh, se moraju moći realizirati u praksi. Stoga možete računati na našu potpunu suradnju mi ćemo doista učiniti sve što možemo. Hvala vam. A, hvala sada gospodin Gerbrandi. Hvala vam gospodine predsjedavajući, hvala i vama povjereniče što ste došli na ovaj e, sastanak. Bojim se da se svi možemo složiti da si je komisija učinila e, da je komisija učinila pogrešku kad je povukla prošlo zakonodavstvo. A kada vidim novi prijedlog, još mi je jasnije da je to stvarno bila pogreška. Nažalost, ljudi koji su to odlučili učiniti prošle godine, um, očito nisu o tome dobro razmislili i donijeli su zapravo političku odluku. E sada, kako bi se ta pogreška ispravila, obećali su još ambiciozniji prijedlog prije 2. prosinca ili prije kraja godine. I ako pogledam novi paket o otpadu i novi plan djelovanja, bojim se da komisija nije e, ispunila svoje obećanje. Pogotovo ako uzmete u e, obzir snažne riječi gospodina Timmermansa za vrijeme zelenog tjedna i za vrijeme rasprave na plenarnoj sjednici o izvješću Petikajnen, bio je strašno uvjerljiv o ogromnoj važnosti kružnog gospodarstva i kad je riječ o e, zaštiti okoliša i kad je riječ o gospodarstva. A to je još dokazano snažnije još jednom studijom koja je objavljena u lipnju. Tu je jasno rečeno da ovdje nije riječ o paketu koji se odnosi isključivo na zaštitu okoliša, već da je to zapravo novi program gospodarskog razvoja o kojem Europa razmišlja već godinama. Neću se sada koncentrirati na e, dio prijedloga koji se odnosi na otpad. U principu mislim da je isti kao i prije godinu i pol. Nešto je malo manje ambicioznije u nekim dijelovima, u nekim drugim točkama je nešto bolji, recimo o definiranju odgovornosti proizvođača. A mi kao parlament možemo malo povećati postatke i nastojati ispraviti pogrešku koja je učinjena. No mene više brine plan djelovanja, jer to je područje u kojem je komisija obećala najviše. To je drugi dio paketa o kružnom gospodarstvu. I ako ću biti iskren, drugog prosinca ja sam rekao da je to samo copy-pastano iz e, roadmapa, to jest hodograma iz 2011. Ali zapravo to je pogrešno. Ovaj dokument je još slabiji od dokumenta iz 2011. A 2011. je bila prije četiri godine. Tako da ovdje ne govorimo o kašenju od godinu ili dvije. Ne, to je bilo prije četiri godine. A tada smo imali vrlo konkretan plan i rokove što učiniti dalje. A sada tek da vam dam neki prikaz e, razlike između plana 2011. i sadašnjeg. Naprimjer o ekološkom dizajnu. Dokument iz 2011. govori o definiranju e, zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda. A plan djelovanja iz 2015. govori o e, radnom planu za 2015. 2017. da će taj radna skupina definirati na koji način će se elaborirati e, ekološki design. Zatim, utjecaj na okolište, održivi e, razvoj. 2011. Mm, se govorilo o jačanju zahtjeva, a danas komisija govori samo da će razmotriti. I mogu bih sada nastaviti u nedogled. Recimo kad je riječ o tržištima sekundarnih sirovina. Ista stvar. Evo vidim da me predsjednik već želi prekinuti, ali glavno pitanje je ovdje. Možete li, molim vas, e, ovaj akcijski plan učiniti konkretnim? Zato što sve ono što se zove akcija, dakle to će se dogoditi u sljedećih nekoliko godina. A to je isto obećanje koje ste dali prije četiri godine. Stoga vas molim da nam e, date jedan snažni e, akcijski plan koji će biti mnogo konkretniji od ovoga što je trenutačno na stolu. Hvala vam, a sada gospođa Kilonen. Predsjedniče, povjereniče, dragi kolege i kolegice. Obećano mi je više ambicija, ambiciozni paket. Neko je spomenuo da će komisija imati strastveni pristup toj temi. Čak i kao financ moram reći da ambicija i strast nisu vidljivi u ovom dokumentu. Mi dolazimo iz hladnog pre, e, regije svijeta, e, strast nije u našem, nešto u našem rječniku. Mislim da e, cirkularna e, ekonomija mora dovesti do preokreta, e, mora promijeniti naš način potrošnje. Moramo štedjeti resurse, moramo paziti na okoliš. Potencijal postoji svugdje. Na primjer, proizvodnja hrane. E, i način kako konzumiramo hranu. To možemo promijeniti. E, sada to radimo na neodrživ način. 20 e, do 50% hrane koja se proizvede u zapadnim zemljama nikada ne završi na tanjurima potrošača. Mi bacamo hranu, rasipamo je, a imamo je dovoljno da nahranimo treći svijet. E, slabe točke predloga komisije jeste da tu nema ambicije i nema cilja, nema e, učinkovitosti korištenja resursa. Govorimo o e, inteligentnom korištenju resursa na našem planetu Resource intelligence, to jest e, mudrost pri korištenju resursa, znači da ih trošimo u kružnoj ekonomiji, cirkularnoj ekonomiji. A to se neće dogoditi e, ako se samo nadamo i vjerujemo da će se to dogoditi. E, dogodit će se to samo konkretnim djelovanjem približavamo se Božiću, nadamo se da ćete unijeti više strasti i više ambicije u dokument, u konačni dokument. To trebamo. Hvala lijepa. Gospodin Ekaut ima riječ. Hvala predsjedniče, hvala povjereniče što ste objasnili ovaj paket. Nadam se da je to zadnji put da raspravljamo o pake, komisija se pravi da je ovo ambicioznije. E, svi znamo da ste e, prošle godine pogriješili, a to ste nastojali zaobići e, time da ste rekli sad ćemo dati ambiciozniji prijedlog. prestanimo s ovim glupostima. Imamo legislativni paket o otpadu on se može usporediti što smo imali prije, samo malo slabije. Imamo akcijski plan e, u kojima e, moramo vidjeti još puno toga što će se dogoditi s puno stvari. E, tu smo otprilike bili godinu i pol dana ranije. Sada više ljudi govori o cirkularnoj ekonomiji to je indirektan način e, pristupa ovoj raspravi. Mnogo više ljudi sad o tome govori. Hvala. E, niste trebali povući onaj dokument, e, to ste učinili, napravili ste grešku, pravili ste se da ćete biti ambiciozni, moramo vam pljeskati. To je vrlo dobro za PR komisije. Jasno je što će se e, dogoditi, su zakonodavci moraju napraviti svoj posao, to će se pokriti, možemo o, neke greške iz ovog paketa. E, plan djelovanja, tu imam neka pitanja, nije nam jasno što se očekuje. Molim vas jasne odgovore na sljedeće. U prvom redu, e, E, ciljevi učinkovitosti u korištenja resursa. E, ako pogledamo hjerarhiju otpada, najvažnija stvar je da budemo efikasniji s resursima. Bila je e, referenca na ciljeve učinkovitosti. To se više ne spominje. Jedna od stvari koja je tu postojala prošle godine jeste da će biti cilj e, efikasnosti resursa da e, da će to postati dijelom semestra, a sadašnji akcijski plan o tome uopće ne govori. Možete li nam objasniti kako će se e, učinkovitost korištenja resursa unijeti u dokument? To je prvo. Drugo, što se tiče rasipanja hrane, E, jasno ste rekli da je to jako važno, ali kad čitam onda prilog, e, jedna stvar koju ćete učiniti 2016. objasniti relevantno zakonodavstvo o rasipanju hrane za ljude i životinje. To znači e, objasniti? U e, sedmom akcijskom programu komisija je obećala sve obuhvatnu e, strategiju za suzbijanje rasipanja hrane. To je bilo više no što imamo sada u planu djelovanja. Objašnjenje zakonodavstva, to je vrlo nejasno i slabo formulirano. Treća stvar. Sljedeće godine ćete e, e, e prezentirani ti plan o ras, rasipanju energije. naj, e, najgluplji način toga je spaljivanje. Sa, sada ćemo imati ogroman dio otpada koji će završiti u spalionicama. Što možemo očekivati od ovog prijedloga sljedeće godine? EFSI. E, Četvrto, EFSI, rekli ste, potičemo ćemo e, zahtjeve za EFSI, a za vrijeme cijelog, e, cijelih pregovora o efsi komisija je rekla nemoj, nemojmo to politizirati. Što ćete učiniti da osigurate da EFSI zaista proizvede rezultate u kružnom gospodarstvu. E, kemikalije u e, kružnom e, modelu. Kažete da su kemikalije podobne za taj kružni model. Davanje dozvola dozvala za eftalat DFD. To je odbijeno u, na plenarnoj sjednici u studenom. E, kako će e, komisija osigurati da se dozvola za eftalat povuče kako je ne bismo dobili e, tu opasnu tvar u lancu za recikliranje. Hvala vam lijepa. Hvala vas. sretan sam je nisi govorio o desetoj točki. To je u drugom krugu će to doći. Grazie Presidente. Pa io non mi ripeterò. Hvala. Ja neću ponavljati ono što je već eh, rečeno o ambicioznijem planu kojeg je komisija više puta najavljivala. To su već ostali spomenuli. Ja bih se osvrnuo na odgovornost i na sprečavanje nastanka otpada. Mi smatramo da proširena odgovornost je ključni instrument za smanjivanje količine otpada i za učinkovito gospodarenje otpadom. Zatim smatramo da mm, proizvođači moraju u potpunosti snositi troškove e, zbrinjavanja otpada za proizvode koji se plasiraju na tržište, te naravno pružanje odgovarajućih informacija o potrošačima. No istovremeno smatramo da bi trebalo podržati proizvođače u prijelaznoj fazi i to na način da za proizvode koji su učinkoviti i traju dulje da se plaća manje. Isto bi vrijedilo i za proizvode koji se mogu više puta iskoristiti ili reciklirati. Što se tiče zbrinjavanja otpada, slažemo se s onima što je rekao povjerenik. To mora biti politički prioritet za Europsku uniju. A u prijedlogu komisije, nažalost, vidimo tek niz prijedloga zemljama članicama a ti prijedlozi nemaju, nisu obvezujući. Stoga su moj, moja pitanja sljedeća. Koje mjere predvidjela komisija kako bi osigurala da proizvođači u potpunosti snose troškove za proizvode koji će u jednom trenutku postati otpad. Budući da Europska unija na godinu troši stotinu tisuća, hrana, eh, stotinu tisuća tona hrane, kako mislite da će se problem rasipanja hrane riješiti bez eh, obvezujućih ciljeva? ili mjera, jedna trećina komunalnog otpada bi se mogla iskoristiti. Kako komisija planira mm, poticati recikliranje komunalnog otpada bez obvezujućih mjera? I zatim definiran je cilj da do 2030. da tek 10% otpada završava na odlagalištu. Zar ne mislite da je mm, učinjeno malo kako bi se ukinula odlagališta i e, spaljivanje otpada. Thank you very much. Hvala lijepa. E, gospođa Dornano ima riječ. Hvala predsjedniče, e, povjereniče. E, evropska e, ekonomija rasipa svaki, e, svake godine potencijalnih sirovina. Pitamo se što ćete napraviti po toj temi E, e, sva regulativa mora e, do, dovesti do prednosti za države članice. Kako će to povećati konkurentnost evropskih zemalja? Predviđena je modifikacija direktiva o otpavu, otpadu E, ali e, tu mogu biti izuzeci za države članice. E, što nam možete reći o toj fleksibilnosti? Zašto ne predložiti jedan fleksibilniji sustav kako bismo ojačali otpornost aktera? jedan primjer o reciklaži, recikliranju baterija E, e, e, proizvođači automobila su vodili akcije na to razini. Kako već, koga ste konzultirali u tom programu? Koje građanske organizacije ste konzultirali s tim u vezi? Hvala lijepa. Povjerenik ima riječ, izvolite. Ima deset minuta za odgovor. Hvala lijepa. Htio bih e, naglasiti nekoliko stvari. O, ovo, o ambicijama i tako dalje. Htio bih vas sve početiti na činjenici da je teško usporediti ono što smo e, predložili sada i e, što smo predložili u prošlosti. Povukli smo direktivu o otpadu i predstavili E, e, je e, kružni paket od 360 stupnjeva. To je uravnoteženiji pristup. Što je ambicioznije? To je akcijski plan i opseg tog plana. To je višostruko područje. Idemo od ekodizajna E, korištenje voda, kemikalija, e, e, zelena javna nabava i tome slično. Govorimo o ciljevima, sada govorimo o mjerama potpore koje trebaju riješiti ovu situaciju. Ova agenda, nadamo se, će biti nešto što će donijeti rezultate u ovom sazivu. Naravno da trebamo dobro zbrinjavanje otpada e, jer znamo koliko se e, sirovina e, rasipa. Sada imamo obvezujuće cilje, ciljeve za deponije. Prijedlog je bolja regulativa. propisi se pojednostavljuju, e, oni su e, prijazniji prema poduzećima, prema poslovnom svijetu. E, već smo rekli da danas imamo 28 država članica koje idu, e, se kreću različitim brzinama. Imamo 28 različitih brzina. Moramo pomoći onima koje zaostaju. E, stoga smo snizili razinu ambicija. Stoga smo identificirali e, one države članice koje zaostaju i pomoći ćemo im e, da postignu zadane ciljeve. Što se tiče plana djelovanja, mnogi ste ga spominjali, da imamo mnogo novih ideja, poticaja i tako dalje. U prvom redu cilj e, kanaliziranja fondova i financija u, ovo prelazno e, razdoblje e, obzor 2020. strukturni fondovi i tako dalje spaljivanje strukturni fondovi to sam rekao u izlaganju mi ćemo E, uzeti sredstva iz e, projekata e, za spalionice. Imamo ciljeve za suzbijanje rasipanja hrane i tu imamo ambiciozne ciljeve. Države članice moraju predstaviti svoje planove djelovanja i reći kako će E, su smanjiti rasipanje hrane. Mjere. E, ću vam jedan primjer. E, došlo je do mnogo pomutnje u onom datumu, u roku isticanja, najbolje prije tog i tog datuma ne, ne smijemo to uzeti kao dan na koji se taj proizvoda mora baciti. E, e, razmotrit ćemo i ideju da mnoga poduzeća, mnoge organizacije se još uvijek boje donirati e, te proizvode kojima je rok istekao ili gotovo istekao. istekao. Tu treba nešto učiniti. Također e, razvijamo metodu, metodu mjerenja e, rasipanja hrane, pa možemo mjeriti iz godine u godine e, koliko se poboljšavamo. Reciklirane sirovine ili reciklirani materijali nakon recikliranja e, mnogo, najviše tih materijala ne nalaze put u proizvodnju. E, spomenuo sam također bolji izbor za potrošače i, tu je, je označavanje i ekodizajn, e, tu su oni važni. Koji puta se zbunjujemo? ekodizajn i e, tu gledamo energetsku e, učinkovitost, ali sada gledamo i na učinkovitost korištenja resursa. Dakle, koncentriramo se na e, energetsku učinkovitost. Kombiniramo i energetiku i učinkovitost u korištenju resursa zastarijevanje. Da danas svi kupujemo proizvode koji su programirani da e, traju dvije godine ili tri godine. E, moramo identificirati takove proizvode i e, poduzeti mjere da se to suzbija. Plastika Velika dilema koju imamo e, plastičnim proizvodima. Tu imamo ove tvari koje su biorazgradive i tako dalje. Sve to treba uzeti u obzir. Kad se e, e, otpad u moru E, imamo jedan odbor koji se bavi e, otpadom u moru i e, nastojat ćemo postaviti cilj da se taj otpad smanji za polovicu do 2020. I još neki aspekti na kojima radimo, neko je spomenuo istraživanje i inovacije. To je područje u koje također trebamo dublje zaći. E, e, izazovi kružne ekonomije. E, multinacionalne kompanije ne mogu operirati, djelovati u Europi unutar kružne ekonomije ako onda idu u druge zemlje gdje ta kružna ekonomija ne funkcionira. Ali ima i zemalja izvan Europe koje su već prihvatile ideju kružnog gospodarstva. Efikasnost e, resursa i to je spomenuo, to, to je spomenuo e, gospodin Bas. Da, e, pridajemo veliku važnost praćenju prijelaz na kružno gospodarstvo. Hoće li jedan cilj riješiti tu stvar? Mislim da još nemamo dobre metode za mjerenje e, postizanja ciljeva. E, to treba istražiti. E, praćenje kružne ekonomije je važno. Akcijski plan najavljuje da ćemo imati takav okvir. Što se tiče rasipanja energije, to je Bas spomenuo, E, i tu ćemo uzeti e, ima, uzet ćemo sredstva od spalionica to je opravdano a što se tiče e, stalata to uzeli smo u obzir stajalište parlamenta i o tome sada komisija raspravlja. Ne smijemo E, naravno u e, ciklus recikliranja unijeti opasne tvari. To treba svakako izbjeći u kružnom gospodarstvu. E, stoga se moramo baviti i stranom proizvodnje. Mi već vodimo rasprave sa Ekom i gledamo kako se može poboljšati sustav eh, da izdavanja odobrenja. Mm, ciljevi, kako možemo mjeriti ciljeve? Mislim da je eh, najrelevantniji cilj koji smo si postavili je 10% eh, cilj pri deponijama od 10%. Ako naglasimo taj cilj od 10%, e, to će pogurati većinu otpada u recikliranje, a 90% će naći svoj put u ponovno korištenje, u recikliranje. A samo ako je prijeko potrebno, onda će to ići u odlagališta. Rasipanje hrane smo već pokrili, Bonafé je rekao da će e, o tome raspravljati Europski parlament, a i mi ćemo to dalje pratiti. E, Mark, e, jedan od dobrih stvari koje je Mark spomenuo jeste da moramo problem rješavati u samom korijenu. ne možemo uspoređivati e, e, cilj od 65% recikliranja sa 75% recikliranja. Prije no što dođemo do te faze, mi želimo riješiti e, problem u samom korijenu. Izbjegavanje otpada je mnogo bolje od gospodarenja otpadom. Ne smijemo proizvoditi otpad. Želimo početi e, time da izbjegavamo proizvodnju otpada i nadamo se da će otpada biti sve manje i manje. E, što se tiče zakonodavstva, e, ambiciozno ili neambiciozno, mi smo tu sada u Čorsokaku, negdje imamo, imamo previše zakonodavstva, premalo provedbe ili obratno. Mislim da je naš smjer da postignemo ravnotežu između zakonodavstva i provedbe. Moramo imati dobro zakonodavstvo koje ćemo provoditi. A što se tiče izuzeća za države članice, već sam objasnio da je naša ideja ne da kažnjavamo države članice što nisu e, postigle ciljeve, već da identificiramo slabosti i probleme i onda državama članicama pomognemo. Da, shvaćam mm, da imamo vrlo dobre primjere u Flandriji i tako dalje. Ne slažem se mm, da da smo se sami sebi dali pljusku kad smo kad, u ovom e, paketu. Znali smo da gledamo e, na kružno gospodarstvo ne e, samo sa stajališta e, okolišta, već i sa ekonomskog stajališta. Mi se bavimo i ekonomskim i okolišnim problemima. Ako sa ekonomskog stanovišta gledamo, ako želimo postići ciljeve da e, privučemo ulaganja i stvaramo radna mjesta, onda svakako moramo biti konkurentni. Nažalost, nemamo e, e, imati višu konkurentnost smanjivanjem plaća E, to ne smijemo raditi. Moramo postići učinkovitost u korištenju resursa. E, e, mi smo snažni i bogati kad se radi o radnoj snazi, ali kad se tiče o resursima tu smo siromašni. Prema tome treba naglasiti učinkovitost korištenja resursa u kružnoj ekonomiji. Da, imamo plan puta koji ostaje plan puta. E, sada smo to e, pretvorili u plan djelovanja. Ako budemo suređivali, onda možemo postići onda što smo si zacrtali. E, Pedicini je spomenuo E, proširenu odgovornost proizvođača. I to stoji u našem akcijskom planu. E, želimo bolje proizvode koje će se moći reciklirati. I onda će proizvođači e, morati uplaćivati u, u ove fondove ako ne budu ispunili te ciljeve. Donano je spomenuo da i složio se. Ja sam spomenuo tu istu cifru, 50% e, e, otpada se ne reciklira. Neke države članice su si postavile e, standarde i norme i daju nam dobar primjer, ali nažalost ima i drugih koje to nisu učinile. Što se tiče fleksibilnosti, moramo biti fleksibilni. I stoga sam rekao da ne možemo imati e, jedan cilj za sve. Imamo razne proizvode, razne materijale i e, svaki će od njih imati svoje e, ciljeve. Evo, time bih završio. Zahvaljujem na podršci. Nadam se da ćemo o tome raspravljati i detaljnije da ćemo svu našu potporu su zakonodavcima kako bismo postigli naše ciljeve. Dozvolite mi da iskoristim ovu priliku i svima zaželim ugodne blagdane i sve najbolje u novoj godini. E, evo, dragi, još niste otišli. Ne, nećete nam otići. Imamo još imamo popis 12 e, e, govornika. You have 20 minutes. I have to ask one minute. Prema je dakle 20 e, minuta. Ali znate, ja malo kasnije moram ići na avion. Ivo Belec, izvolite. Evo za jednu minutu, to će biti vrlo kratko. Hvala vam, povjereniče, što ste ipak pristali da ostanete za drugi krug pitanja. Naravno, e, slažemo se s tim paketom, je li on dolazi prekasno ili premalo ambiciozan. Mislim da je ambiciozan, e, baš kao što je rekao kolega Kalhan Florent, ovdje se radi i o okolišu i o e, gospodarstvu. Dakle, spomenuli ste e, spalionice, spomenuli ste plastiku. Plastika je izuzetno važna jer samo 25% oka plastičnog otpada koji se prikupi se reciklira, što je zabrinjavajuće. E, kad ćete vi dati više e, toga u vašem planu, kad ćete to objaviti, jer je to jako puno za, je puno mogućnosti za naše gospodarstvo. Evo još jedno pitanje vezano za uredbu o slanju otpada. Slažem se da moramo učiniti sve što možemo kako bismo izbjegli da sirovine odlaze iz europskog gospodarstva i moramo vidjeti kako možemo bolje primjenjivati to e, e, tu uredbu i isto tako moramo misliti na tržište sekundarnih e, sirovina. Matijas Grote. Hvala lijepa. Deponije. Mislim da moramo paziti da materije koje su već na kraju lanca da oni moraju, mogu doći na odlagališta. To su vrlo složeni postupci. To mora e, još uvijek biti dozvoljeno. E, Zastarjevanje. Molim da predložite sasvim konkretne stvari. E, govorimo o otpadnim plinovima. Ako stoji na tome da Eh, je katalizator eh, postigao određenu razinu, eh, onda to treba provesti mm, i na svim aparatima gdje imamo sumnju da ovi aparati se kvare i moraju baciti ranije no što je predviđeno kad govorimo o, otpadu u, u moru e, nalazimo plastiku u ribama moramo imati praktično načelo kako bismo izvadili ovu plastiku iz mora jer ćemo inače tu plastiku jesti Hvala. Gospođa Berder ima riječ. fine for me. Thank you very much, uh, Chair, dear Commissioner. Um, I will speak in Dutch. Hvala lijepa, govorit ću nizozemski jer će ovo što mislim reći je vrlo stručno. Eh, hvala. E, jer, e, cirkularna ekonomija je dobra i dobro je da u to ulazimo zato što resursa ima sve manje a e, važno je gledati e, kako e, što sve može napraviti sa recimo kućnim otpadom koji se može pretvoriti u hranu, na primjer za svinjogojstva. Komisija to zanemaruje, međutim ima vrlo jednostavnih rješenja koje se e, mogu primijeniti. Ne treba uvijek imati složene zakone, treba samo tražiti ponekada inovativna rješenja, inovativne tehnike. Primjerice, e, minerali, e, otpada od životinja, dakle njihove, koji se nalaze u njihovoj probavi mogu se ponovno koristiti. Dakle, treba jednostavno preinačiti neke propispe kako bi se ovakve tehnike mogle primjenjivati. Namjerava li komisija to učiniti i općenito uzeši? hoćete li vi u budućnosti se više usmjeriti na poljoprivredni sektor jer tu zaista možemo imati mnoga dobra rješenja koja će biti pozitivna za sve. Gospodin Slanagar ima riječ. Hvala. Čini se da kada se radi o o Europskoj uniji da je onda cirkularna ekonomija e, poput psa koji se e, hoće ugristi za rep, trči za svojim repom, da, to jest vrčanje u krug, ali ovdje se ništa ne događa u Europskoj uniji. Ono što je rekao kolega Herbrandi je upravo to, mi se vrtimo u krug. Moje iskustvo sa Europskom unijom je tako da niste sposobni organizirati ti sastanak. Kako ćete postići to da mi počnemo reciklirati? Bilo bi mi drago da eh, ovo što kažu kolege zastupnici da je to stvarno jer to eh, bi bilo zaista bitno. U protivnom živjet ćemo u eh, vlastitom kaosu, ali moramo zaista ljude zainteresirati kako bi svoj projekt zaživio. Prvo što radimo, moramo e, pokazati svoj primjer. Trebamo dati ljudima čašu, a ne koristiti plastičnu flašicu. I isto tako, recimo, kada kupe kavu i žele promiješati, dajte im žličicu da je promiješaju, a ne neku vrstu štapića koji se ne može reciklirati i tako dalje. Dakle, prva stvar koju građanin uvidi kada dođe u ovaj parlament je da mi samo govorimo, a ništa ne radimo. I znate što, da ste dobro organizirali sastanke, ne biste ga organizirali na ovakav način, već bismo trebali biti gotovi. Ja sada odlazim kako bi slušao moju ka koja pjeva u zboru bojične pjesme. Hvala, gospođa Hvala lijepa. Mislite da je ovaj naš novi projekt zaista ambiciozan? Vjerojatno moramo misliti na ono što je sada sve više postala analiza, izvještaj i ispitivanja koji nam samo govore kako najviše razina ambicija može uroditi najvećom mogućom zaposlenosti i isto tako što većem smanjenje troškova i nezaposlenosti. Čini mi se da ovaj prijedlog koji smo danas čuli već jest manje ambiciozan. Još jedna stvar koju sam htjela reći, a da se pritom, pritom ne ono što su rekli kolege. Mogli bismo ambicioznim prijedlogom predložiti i smanjenje svih e, materijala koji se koriste u proizvodnji određenog proizvoda, a koji imaju e, manje loš e, učinak na okoliš, recimo da se manje koriste plastični materijali. Isto tako, kada provjeravamo jesu li se ostvarili ciljevi za recikliranje, treba vidjeti e, e, da li smo koristeći reciklirane materijale izbjegli da se koriste nove sirovine. U protivnom sve to nema veliki učinak. E, moramo dakle tražiti pozitivnu diskriminaciju sekundarnih materijala, drugim riječima sirovina u odnosu na stvarne sirovine i e, moramo pasti da koristimo zaista reciklirane situacije. Gospodin Osling ima riječ. Gospodin Timmermans nam je e, htio predstaviti ambiciozni plan. E, recite mi gdje je ta ambicija? Ja je jednostavno ne nalazim. Mnoge točke E, e, imaju tu opasne neke primjese. E, ako kažete da moramo reciklirati i to imati to taj i taj cilj, a istovremeno to mora biti ekonomično. I recimo koncentracije metana su tu u pitanju ako će doći do toga da e, države članice moraju dati plan, to ništa ne znači. Parlament je o tome nekoliko puta govorio e, kako možemo reducirati e, otpad. Međutim, ako to ostavimo državama članicama, onda to zaista nije ambiciozno. Hvala. Gospođa Gardini. Hvala. Evo, pokušat ću nešto reći kratko. Nažalost, nisam čula početak jer sam stigla prekasno na sastanak. Ono što mene zanima jest kako se sve ovo može uklopiti u jedan cjelovit, holistički pristup. Vrlo sam zadovoljna cirkularnom ekonomijom, no kao konceptom, no vidim da u Europi imamo prečesto pristup po sektorima. Mislim da bismo na cjelovitiji način morali tome pristupiti. I kada se primjerice radi o čeliku koja je u zapravo sirovina koja se može neizmjerno reciklirati i onda kada gledamo na mnoge aspekte E, ekološke politike, onda da postoji tu rizik delekalizacije i zapravo da izgubimo naše čeličane. Dakle, bismo li mogli proučiti koji su pozitivni i koji su negativni elementi onoga što mi koristimo kao sirovine i koje recikliramo. Hvala, gospođa Šeminka. Hvala lijepa. Drago mi je čuti ovo što čujem. Povjereniće. uredba o gnojivima iz 2003. godine je uredba o kojoj se puno govorilo i koja je izazvala puno problema. Radi se o umjetnim gnojivima koje treba priznati. Naime, one su vrlo značajne u e, Nizozemskoj, ali i drugdje. Jer postoje tu mnoge opasnosti vezane za fosfate i za druge tvari. To se odnosi e, kako na zrak, tako na vodu, e, kao i na tlo. U Nizozemskoj mi govorimo o recikliranju otpada, međutim preostaje još 10% otpada koji završi u spalionici. Mislim da e, sve što je vezano za plastični otpad e, ne stoji nužno. Mnoge tvrtke svoj otpad koriste za materijale kako bi se iz njih gradile ceste a također kada govorimo o rasipanju hrane, pa morali bismo naučiti bolje kupovati i bolje kuhati. E, recimo, treba imati neka sitna rješenja sa ostatkom hrane, e, možete jednostavno napraviti e, juhu. Ali malo po malo i kamen do kamena palača. Gospodin Selimović. Svi se slažemo da se radi o nužnom paketu. Neki odnos među njima i ja, mislimo da je ovo premalo i da je preslabo. Međutim, ono što po mom sudu nedostaje ovom paketu jest europska perspektiva. Svima nama je jasno da ako želite imati uvjerljivi, pouzdan paket o cirkularnoj ekonomiji, morate misliti na ekonomije razmjera. Ono što je otpad u jednoj zemlji može biti energent u drugoj zemlji i e, koristiti u druge svrhe e, u trećoj zemlji. Ne koristite li te geografske aspekte Europe, nećete iskoristiti mnoge prednosti. Nema smisla koristiti E, energetski otpad ako ga ne možete prenijeti u neku drugu zemlju. Nema smisla koristiti obnovljivu energiju u Španjolskoj ako ona ne može proći kroz Francusku jer je Francuska blokira. Moje pitanje jeste li razmotrili europsku perspektivu ovog paketa te kako možete koristiti taj kod na europskom teritoriju kako bismo iskoristili neke prednosti koje ćemo inače izgubiti preslabim paketom. Hvala gospodin Peter Lejma riječ. Hvala povjereniče, hvala vam na ovoj prezentaciji i na vašim odgovorima. Već ste zapravo i odgovorili na neka od pitanja koje sam vas htio postaviti. Moram reći da mi je žao da je novi paket zapravo smanjio mnoge ciljeve vezane za otpad do 2030. godine. A općinski e, otpad i ciljevi od 75% prešli su na 65%. Od e, ambalaže e, se također smanjio i tako dalje. E, riječ realan, stvaran je ovdje e, zaista relevanta, međutim ne slažem se s vama da realno znači nužno raditi manje. Koji nam je zajednički zadatak da ambiciozne stvari potvorimo u atraktivne stvari, a postoji način da se to postigne. Isto vrijedi i za politiku vezano za klimatske promjene. Želim vas podsjetiti na sve posjeti da prije nekoliko desetljeća se vodila ista rasprava u Japanu, što je realno, što je ambiciozno. U ono vrijeme je Japan uveo e, veće e, ekološke ciljeve, zahvaljujući kojima je japansko gospodarstvo postalo konkurentnije. Bilo bi mi drago da i, i mi tako postupimo i sretan Božić svima. Hvala vam svima. Završili smo sa pitanjima. Gospodine povjereniče, izvolite. Hvala. Kad je riječ o plastici, otpadu u moru, ovdje vrlo jasno vidimo vezu kružnog gospodarstva sa čitavim nizom drugih sektora. Ako govorimo o smanjenju otpada u moru, to je naravno povezano s oceanima ako govorimo o e, otpadu, dakle proizvodnji otpada iz energije. To je povezano sa sektorom energetike. Prvo pitanje je spomenu, u prvom pitanju je spomenuta uredba o, o prijevozu otpada. Ja se slažem, danas je otpad odgovornost a danas, to jest nekada je otpad bio odgovornost, a danas je zapravo otpad prilika i ne bismo smjeli i dalje gubiti prilike e, koje nam se nude iz otpada, zato što tu imamo resurse koje možemo, možemo ponovno iskoristiti i raditi na našoj konkurentnosti. Matijas je govorio o planiranom zastarijevanju proizvoda i tu ćemo dati konkretan e, prijedlog. Kada govorimo o planiranju, o praksama planiranog zastarijevanja, govorimo o kućanskim e, aparatima, o računalima, o telefonima, o čitavom nizu proizvoda. Matijas je također govorio o potrebi da ozbiljno shvatimo otpad u moru. Mm, o tome vode računa u glavnoj upravi Mare. I oni daju prijedloge ona, o tome kako možemo kontrolirati a, mm, naše oceane i mora. Više od pola mora i oceana nije pod na, e, nacionalnom nadležnošću. To znači da, dakle, ili su odgovorni svi ili nitko. No prva stvar koju moramo učiniti kad je riječ o otpadu u moru jest spriječiti da otpad uopće završi u moru. Zatim postavljeno je pitanje o poljoprivredi i o umjetnim gnojevima. Da, mm, revidirat ćemo o direktivu o umjetnim gnojevima. Kada govorimo o poljoprivredi u kružnom gospodarstvu ili kružnom gospodarstvu u poljoprivredi, postoji vrlo važna veza i to posebice sada kad smo počeli govoriti i o ponovnom korištenju i recikliranju vode. Jer svi znamo da je da se ogroman dio naše vode koristi kao e, resurs u poljoprivredi. Imamo i radnu skupinu za vodu i tu inzistiramo na istraživanju na koji način potaknuti inovacije u vodi, recikliranju i dalje. Nisam shvatio gospodina Flaningena o nemogućnosti organiziranja sastanka, no kada je rekao da ljudi o tome ne govore, ne samo da ne govore, mi imamo i ulaga, dakle zapravo obrnuto, ne samo da ljudi ne govore o tome, već imamo ulagače koji ulažu u to. U kružnom gospodarstvu imamo i e, privatni sektor koji je miljama ispred nas, zakonodavaca, i to je zapravo i naša ideja mi moramo djelovati kao podrška privatnom sektoru. Jer na kraju dana privatni sektor je taj koji će eh, morati ispuniti eh, rezultate koje se odnose na kružno gospodarstvo. I spomenuo sam i milijarde koje je Europska investicijska banka već financirala u proteklih deset godina na, mm, i dala u projekte kružnog gospodarstva. To sve znači da nije da mi samo razgovaramo o tome, već netko to i e, već sada i radi i treba našu podršku. Kad je riječ o radnim mjestima i konkurentnosti te ambiciji, da. Kada govorimo o ambiciji, naravno, slušamo parlament, slušamo vijeće, ali slušamo i čitav niz drugih važnih dionika. Jer kad e, gledamo kružno gospodarstvo iz e, gospodarske perspektive, moramo poslušati i privatni sektor. Kad govorimo o, kružnom gospodarstvu s aspekta zaštite okoliša, onda moramo uzeti u obzir i ono što nam govore zemlje članice. i neću sada ponovno ponavljati e, o važnosti, e, važnost privatnog sektora. Zatim cjeloviti pristup. Pa mi jesmo slijedili cjeloviti pristup i zato i e, širimo područje djelovanja. Kružno gospodarstvo je počelo sa plastikom, papirom, metalom, a sada se već bavimo i vodom, građevinarstvom, tekstilom, drvnom industrijom i tako dalje. A kada sam govorio o e, vezama, jedan od najvećih, e, jedna od najvećih prednosti koje nisam spomenuo je niži trošak energije za obradu recikliranog materijala. Evo samo da vam dam jedan primjer. U industriji aluminija potrebno je 10 puta više za preradu neobranđeni aluminij nego što je potrebno za obradu recikliranog aluminija. Tako da ovdje imamo konkurentnu prednost. Pjerik je postavio pitanje e, o e, direktivi o gnojivima. To sam već spomenuo. Revidirat ćemo to zakonodavstvo. Zatim ponovno pitanje o plastici i o otpadu u moru ne znam zašto to zovemo morski otpad, budući da je to otpad skopna koji završava u moru. No čak i ako uspijemo počistiti otpad u našim morima, moram istaknuti da su svi ti izazovi važni ne samo zbog zaštite okoliša, već i zbog toga što nam ti izazovi nude brojne gospodarske mogućnosti. Isto tako smo, složili smo se o tome da je potrebno bolje e, komunicirati sa potrošačima. Oznake o e, ekološkom dizajnu su recimo jedan e, način da se potrošačima pruže sve potrebne informacije. Zatim proizvodnja energije iz otpada te potreba da se ta energija unese u mrežu. To je isti izazov koji imamo i kod proizvodnje energije iz oceana i to ćemo morati podržati uz pravu infrastrukturu i vidjeti na koji način energija iz oceana se može prenijeti. U ovom trenutku nekim zemljama, članicama i nekim tvrtkama nije teško uvrstiti i tako dobivenu energiju u postojeće mreže. Zatim pitanje gospodina Peterlea. Mislim da ciljevi za recikliranje nisu, da ih nismo snizili, ali ono što je za mene bitnije jest da smo snizili ciljeve za proizvodnju eh, otpada na prvom mjestu. Da, uspoređujemo ciljeve i količine koje recikliramo, ali istovremeno zaboravljamo da je ovaj paket o cirkularnom gospodarstvu, da se mnogo više koncentrira na smanjivanju ciljeva za proizvodnju otpada. I da, ovo nisu samo ciljevi na papiru, već ih podržavamo sa akcijskim planovima i e, financijskom podrškom. Hvala vam i želim vam svima sretan Božić jer moram otići na e, u zračnu luku. E, hvala vama, znamo da nam morate otići. I mi ćemo nastaviti sa našim sastankom. Nemamo druge zahtjeve. Hvala povjereniku što je e, došao. Hvala vam što ste odgovorili e, na sva naša pitanja. Hvala vam. Doviđenja. colleagues, we can uh, continue our meeting. I have to return back. Hvala vam. E, uh, možemo nastaviti sa našim sastankom, ali se moram vratiti na uh, treću točku dnevnog reda, dakle izvješće o tekućim međuinstitucijskim pregovorima. Riječ je o kontrolama i aktivnostima koje se poduzimaju radi primjene propisa o hrani i hrani za životinje. Prvi i drugi trijalog je održan 9. studenog i su, su zakonodavac je dobio priliku razgovarati o temama oko kojih već postoji zajedničko stajalište, to su recimo reproduktivni materijal za bilje. E, odlučili smo o radnoj metodi i o rokovima, te e, dogovorili se o prvom skupu članaka. Prvi trijalog je održan 16. prosinca i razgovarali smo o e, odredbama o kontrolama u specifičnim sektorima, koji se moraju uključiti u primarno i sekundarno zakonodavstvo. 27. siječnja je sljedeći, mm, je predviđen 30, e, sljedeći trijalog. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Točka 5 i 6. O njima možemo zajedno razgovarati. Riječ je o prihvaćanju izmjena protokola za, uz konvenciju iz 1998. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, a druga točka se odnosi na teške metale. I sada prelazim na talijanski jer će mi biti malo lakše. Eh, la Hvala. Konvencija o dalekosažnom prekograničnom onečišćenju zraka ima kao cilj zaštititi E, zrak od zagađenja. To je dugotrajan postupak koji je krenuo iz studija iz 1972. i 77. i nakon toga je definirana konvencija o kojoj danas govorimo. Ona je potpisana 1979. a stupila je na snagu 1983. Ta konvencija bila prvi međunarodni instrument koji je bio pravno obvezujući u ovom sektoru. Ta konvencija definira e, okvir za kontrolu i smanjenje šteta koje izaziva dalekosežno prekogranično onečišćenje i e, proširena je uz osam protokola koji se odnose na e, emisije sumpora, dušika, hlapljivih organskih spojeva, teških metala. I osmi protokol ima kao cilj spriječiti e, eutrofikaciju i acidifikaciju te e, ozon. Zatim protokol iz Arhusa je protokol o teškim metalima i on se također mijenja uz ovaj prijedlog kojeg je pripremila komisija. Strane su analizirale protokol kad je riječ o primjerenosti i učinkovitosti onoga što je predviđeno i 2007. je dogovoren početak pregovora za reviziju teksta i e, priloga. Protokol je izmijenjen 2009. godine uz jednu odluku i tu odluku moraju strane ratificirati. Amandmane Ratifikacija amandmana će predstavljati važan korak naprijed prema zaštiti zdravlja ljudi te prema zaštiti e, okoliša od prekograničnog onečišćenja. Bilo da je riječ o organskim spojevima ili teškim metalima, prijedlog izvjestitelja jest da usvojimo ove izmjene, izmjene iz odluka vijeća, te da usvojimo i e, točku, dakle zapravo temu pod točkom 5 i točkom 6 dnevnog reda. Želi li se netko javiti za riječ? Non c'è nessuno che chiede parlare? Nitko ne želi ništa reći. Onda dajemo riječ komisiji. Želite li vi nešto reći? Ne, svi se slažemo. Odlično. Onda nastavljamo dalje. So, Adesso eh, dovremmo fare la discussione congiunta. A sada je na redu zajednička rasprava točaka 7, 8 i 9. Riječ je o prigovoru u skladu sa člankom 105 o početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad. a čini mi se da kolega koji je pripremio prigovor nije prisutan. A budući da dolazi, onda predlažem da najprije razgovaramo o e, točkama od 10 do 15, to su razrišnice. Dakle, dok čekamo kolegu Taylora, govorit ćemo o razrešnicama za Europsku agenciju za sigurnost hrane, Europsku agenciju za kemikalije, Europsku agenciju za okoliš, Europski centar za sprječavanje kontrolu bolesti, za Europsku komisiju i Europsku agenciju za kontrolu lijekova. Počet ću od nekih e, općih aspekata, budući da sam ja izvjestitelj. Bojim se da ćete me malo morati sada poslušati. Dakle, u principu Analiza provedbe izvršenja proračuna uzima u obzir mišljenje revizorskog suda te kontakte s Europskom komisijom i ostalim institucijama koje su surađivale s parlamentom i koje su pozitivno odgovorile na naše zahtjeve za dodatnim informacijama i pojašnjenjima. Moram vas podsjetiti da je 2014. godina bila prva godina provedbe novog višegodišnjeg financijskog okvira. I cilj je bio raspodijeliti resurse za dakle, prvu godinu iz tog višegodišnjeg financijskog okvira. Stopa izvršenja te prve godine bio je nešto niži od prethodnih godina, iako je bio vrlo visok. To znači da glavna uprava za okoliš od 382 milijuna eura, da je stopa izvršenja bila 98,9%, a dakle stopa iskorištenosti je došla do 95%. Stopa izvršenja je znatno porasla i kad je reč za glavnu upravu za klimu, koja je imala 98,7% kad je riječ o obvezama i 91% kad je riječ o e, plaćanjima. Kad je riječ o glavnoj upravi Sante, govorimo o 244 milijuna eura. 96,6% je iskorišteno pravilno. 75% proračuna se direktno prenio tri decentralizirane agencije, EMI, FC i ECDC-u. I razina izvršenja plaćanja je bio 98,8%. Dakle, u potpunosti izvjestitelj je vrlo zadovoljan što se tiče stope izvršenja za prethodno preuzete obveze i plaćanje za ove tri glavne uprave. što se tiče sigurnosti hrane. I to posebice agencija o kojima ću reći nekoliko riječi. Moramo se još jednom podsjetiti da te agencije imaju iznimno važnu ulogu. One obavljaju tehničke, znanstvene, upravljačke zadatke i pomažu europskim institucijama u pripremi e, politika. Te agencije trebaju resurse i što se tiče sredstava i što se tiče osoblja ako žele postići te ciljeve. Uvedene su korektivne mjere nakon primjedbi parlamenta i revizorskog suda u proteklim godinama. I to posebice kad je riječ o samoprocjeni te unapređenju unutarnjih sustava kontrola. I uvršteni su, e, uvršteno više detalja o javnoj nabavi isto vrijedi i za postupak e, davanja razrišnice za 2013. Tada je parlament dao komentare na e, interne revizije te na e, sustav za upravljanje interesima osoblja. Na temelju podataka koje imamo i na temelju izvještaja revizorskog suda smatram da možemo dati razrešnicu kad je riječ riječ o troškovima u e, području zaštite klime, javnog zdravlja i sigurnosti hrane za 2014. godinu. A pet agencija mm, koje, i te za pet agencija koje su pod našem nadležnostom. Mišljenja koja su pripremljena u principu izražavaju pozitivno mišljenje za davanje razrišnice komisiji i ovim agencijama. A sada možemo započeti e, raspravu i najprije ću dati riječ kolegi Selimoviću koji je zatražio riječ. Um, Hvala lijepa predsjedniče. E, slažem se sa svime što ste rekli o ovim mišljenjima E, pažljivo sam ih pročitao kada smo pokušali napraviti zadnji amandman, sistem se e, srušio. Jedna važna stvar koja treba biti spomenuta ovdje, e, ne znam je li to možemo napraviti uzmeno ili sljedeće godine. Vrijedno je to spomenuti. U svih ovih pet agencija E, dvije od njih imaju politiku e, protiv prijevara, a ostale ih nemaju. E, revizorski sud je spomenuo neke zloupotrebe, preporučio bih da parlament dade mišljenje ili ovaj odbor dade mišljenje da se preporuči tim agencijama da imaju politiku protiv prijevara. E, u tim agent, nekim agencijama postoje jaki gospodarski e, interesi, stoga je to potrebno. E, rekao sam da se sustav srušio, ali ako to nije moguće sada, možemo to napraviti sljedeće godine. Mislim da je to važno napomenuti. Hvala. Moram pocrtati da je moguće da, e, da amandman možemo predati do sutra u podne. Mm, ako koristimo postupak za amandmane, onda možemo kasnije e, glasati u odboru. Jel netko drugi želi uzeti riječ o ovoj temi? Ne? E, moramo saslušati komisiju ako je ovdje. Je li komisija ovdje? Izvolite. Hvala predsjedniče. E, i rekao bih da smo zadovoljni sa izvršenjem e, za godinu 2014. za e, okoliš. To nije bilo lako e, jer je to bila prva godina za e, višegodišnji financijski okvir gdje su izglasani financijski instrumenti. To je novi eh, eh, jedan za eh, okoliš, a drugi za klimu. I to je onda počelo funkcionirati i sredstva su korištena kako je predviđeno. Druga dobra stvar je da izvršenje proračuna za Agenciju za klimu. Ona je stvorena 2010. E, ona sada počinje dobro funkcionirati i ima normalno izvršenje e, zadataka. Na početku je to bilo malo teško. Kao što znate, 2014 e, Eh, je imala eh, i eh, problema sa sredstvima, odobrenim sredstvima za plaćanje. To se produžilo i u 2015. Međutim, u, naime u siječnju 2015. je to isplaćeno i situacija se potpuno regulazira. Tome zahvaljujem na izvješću i mišljenjima. Hvala lijepa. Ne znam imamo li još kakovih komentara. Ako to nije slučaj, onda možemo ići dalje. To jest e, vratiti se. Podsjetit ću da je rok za podnošenje amandmana sutra u podne. A glasat ćemo 21. E, e, siječnja. Sada se možemo vratiti, vidim da je gospodin Taylor ovdje. Pa se možemo vratiti na točke o prigovorima. 7, 8, 9 i 9. E, početna je prijelazna hrana za dojenčad, hrana za posebne medicinske potrebne, i prerađena hrana na bazi žitarica i dječja hrana. Gospodine Taylor, imate riječ da nam objasnite ove prigovore. Hvala lijepa predsjedniče. Govorit ću o sva tri prigovora zajedno. Od početka želim objasniti da e, za iz mnogo e, razloga što, što je e, objašnjeno u rezoluciji je dojenje najbolja hrana za dojenčad i, i nisam nikako ali nisam nikako protiv hranjenja bočicom. to je koji puta potrebno i to poštujem. E, prigovoram e, kako bih zaštitio e, i dojenčat koja se hrane bočicom i koja se doje. Mislim da ova rezolucija ih ne štiti dovoljno od pogrešnih informacija i komercijalnih praksi. Svjetska zdravstvena organizacija preporuča da se za, e, u prvih šest mjeseci dojčat isključivo doji, a onda da se nadopuni prikladnom i hranjivom e, dodatnom hranom. E, stoga je zabrinjavajuće da podaci poka pokazuju da u 21 zemlji Svjetska zdravstvena organizacija je ustanovila da se samo 13% djece e, isključivo hrani dojenjem do šest e, dobi od šest mjeseci. Dojenje je e, zdravo i za djecu i za majke. I stoga bi Evropska unija morala više činiti da štiti tu praksu. Ovaj nacrt ne sadrži dovoljne odredbe koje bi da se spriječi nepoštena konkurencija e, dojenju. E, e, međunarodni kodeks o, tim proizvodima i tako dalje, neću ulaziti u ove detalje. ova uredba umješto da pojačame taj međunarodni kodeks, će samo oslabiti napore država članica da e, provode propise i zaštite i majke i djecu. E, e, Međunarodni kodeks kaže da ne smije biti reklame niti ekonomske propagande za širko javnost za razne hranu za dojenčad Međutim, onda se e, to dozvolja u posebnim e, publikacijama, pa čak i u znanstvenim publikacijama. E, nema ograničenja za reklamiranje prijelazne hrane i nemamo pravne sigurnosti za države članice koje žele zabraniti takove reklamiranje E, ono što ja tražim jeste da sva reklama za prijelaznu hranu e, bude e, zabranjena i da se reklamiranje ograniči na posebne publikacije za dojenčad i znanstvene publikacije. Ali da države članice mogu to i zabraniti ako to žele. E, e, ova uredba zabranjuje e, razne formule za prijelaznu hranu. To, se ostavlja zabrani komisije. komisija sada razmatra dozvole E, da dozvoli ovakove e, publikacije i ovakove tvrdnje. E, mislim da je ovo strašno, ove tvrdnje su točne, ali da se to dozvoljava u, za prijelaznu hranu za dojenčad, to će dovesti do nepoštene konkurencije za prerađenu hranu. I stoga to podriva e, e, neprerađenu hranu. E, stoga bi treba, trebalo zabraniti ovakove e, tvrdnje i ovakove izjave za prijelaznu hranu. E, to bi trebalo biti obvezno jedna heksonska e, e, kiselina e, DHA. To je omega 3 masne kiseline. To je obvezno u prijelaznoj hrani i početnoj hrani za dojenčad. Usprkos činjenici da koristi tih dodataka nisu utvrđeni i to e, je e, čak i e, priznala EFSA. Trebamo imati i nultu toleranciju prema pesticidima u ovoj hrani, jer ranjiv, ranjivost endokrinog sustava kod djece je velika, vrlo visoka. E, stoga je e, komisija već trebala u tom smislu djelovati. To je važno i zadire u samu srž ovoga o čemu govorim. E, naime, u samu srž sigurnosti dojenčadi. Hrana za posebne medicinske potrebe je drugi prigovor, tema drugog prigovora E, razlog zašto se protivim ovom nacrtu e, se odnosi na odredbi o, hrani za posebne medicinske potrebe koje zadovoljavaju, zadovoljavaju e, prehrambene potrebe djece. Kada govorimo o bolesnoj djeci koje su jako ranjiva, reklamiranje posebne hrane ne bi smjelo biti dozvoljeno. E, e, i to bi trebalo ograničiti na znanstvene e, tekstove. Reklamiranje takvih početnih i prelazne hrane za dojenčad mora biti ograničena znanstvene publikacije. E, e, ovo, e, ove tekstove čitaju buduće majke i očevi i to vrlo često dovodi do zloupotrebe i do samo dijagnoze što je vrlo opasno. E, ovakve prakse se spominju u točki e, deset ovog, e, ove uredbe, ali u sadašnjoj formulaciji ovog članka se razlikuje nešto što ne postoji u uvodno izjavi FSMP-a između hrane, početne i prelazne hrane za dojenčad E, zabranjuje se to u početnoj hrani, ali ne u prelaznoj hrani za dojeđan. dojeđan. Prema tome tu imamo jednu nekoherentnost između odredbi. Još jedan razlog za moj prigovor jeste da iako e, nacrt e, delegirane uredbe ne govori o in fact de facto health tu imamo neke, e, neke tvrdnje e, koje jednostavno ne stoje. E, tu treba specificirati da ovakovi, ovakve tvrdnje treba zabraniti. naročito moramo naglasiti nultu toleranciju prisutnosti pesticida u hrani za dojećan. E, nadam se da ću dobiti vašu podršku u glasanju. I na kraju bih nešto rekao e, o prerađenoj hrani na bazi žitarica i dječje hrani. o toj rezoluciji bih nekao reći. E, glavni razlog za prigovor jeste da dozvoljava da e, dječja hrana e, može i e, dobivati, može imati 30 posto šećera u sebi i da se time daje energija djeci shvatit ćete da je to u suprotnosti sa svim e, savjetima svjetske zdravstvene organizacije koja je u rujnu e, preporučila e, da uzimanje šećera kod djece bude manje od 10%. A ovdje imamo 30% što je tri puta više. Pa je u kontradikciji sa preporukom svjetske zdravstvene organizacije. E, e, e, također Svjetska zdravstvena organizacija kaže da nakon dobio šest mjeseci dojenje treba dopuniti adekvatnom dodatnom hranom, ali ne i hranom koja sadrži šećer. Uvođenje ovih šećera E, će doprinijeti e, sve e, širenju gojaznosti kod djece i naravno razvoju bolesti uključivo dijabetesa. Zato razina šećera kod djece mora ostati na minimumu. Loša prehrana je najveći uzrok bolesti kod djece Uopće uzimanje loše prehrane je e, veći uzrok smrtnosti nego pušenje i alkohol. U svjetlu svega ovoga e, nacrt rezolucije ne sadrži dovoljne e, odredbe da bi zaštitilo E, dojenčad i malu djecu od gojasnosti. E, razina šećera treba biti značajno smanjena kako bi bila u skladu sa preporukama e, svjetske zdravstvene organizacije. Stoga pozivam komisiju da odgodi usvajanje ovog delegiranog akta dok EFSA ne objavi svoj e, pregled e, situacije na području uzimanja šećera, naročito kod e, djece i dojenčadi. Dalje zahtjeve za promjene jesu odredba za nultu toleranciju pesticida kod e, e, hrane za dojenčad. E, jer su naravno mala djeca i dojenčad naročito ranjivi. Treba jasno reći da ovi proizvodi nisu podesni za dojenčad od, koji su mlađa od šest mjeseci. Evo, ovime završavam svoj pledoje. Hvala. Hvala lijepa. Sada možemo otvoriti raspravu. Izvolite. Gospođa Grostet, hvala lijepa. Sasvim sigurno vas neće iznenaditi da su sva ta tri prigovora neutemeljena. Tako i ja smatram. Zašto? uredba iz 2012. godine je uredba gdje smo se mnogi od nas borili, različite kolege, gospođa Ris primjerice, kako bismo tražili vrlo visoke norme, kako bismo zaštitili ranjivu populaciju. A delegirani akti komisije usmjereni su upravo bolje obavještenosti potrošača i više restrikcija vezanih za, e, e, za reklame. I e, to mislim da je u redu. Ne dijelim mišljenje zelenih koje žele tjerati mak na konac. Što se tiče prehrane za dojenčadi kako početne tako prelazne, to je u redu, ali zeleni su zapravo e, stranka koja kaže da se zalaže za ženska prava. Međutim, vi zapravo stigmatizirati žene koje nisu u mogućnosti dojiti. Svi se slažemo kako je majčino mlijeko superiorno. Međutim, važno je da postoje alternativa koja će biti zdrava i sigurna i raspoloživa. A vi želite spriječiti da se alternativni proizvodi nađu na tržištu. Mislim da je to opasno i kontraproduktivno. Prigovori gospodina Taylora mislim nisu točni. Zašto? Vi e, ka, govorite ovdje o o nekim nekoj hrani koja bi se reklamirala tako što bi rekla da je kvalitetnija od majčinog mlijeka. Postoje restrikcije za reklamiranje takvih proizvoda. Treba dakle imati sigurnu hranu za dojenčad kako početnu tako i prijelaznu. Što se pak tiče posebnih E, posebnih, dakle, e, posebne hrane kojima medicinske svrhe, a isto tako i hrane za djecu na bazi žitarica. To su u osnovi e, male staklenke sa hranom za djecu. Vi ovdje govorite o normama za pesticide, a sada što se tiče rezidua imamo jako niske norme 0,01 grama na kilogram. E, nažalost, moram reći da majka može i majčinim mlijekom prenijeti pesticide koje ona ima svom novorođenčetu. Ovo što se traži u prigovoru jednostavno nije primjenjivo. E, nulta tolerancija je zato nerealna. Posjećam da pripravci na osnovu žitarica i dječja hrana predstavljaju dio vrlo reguliranog sektora hrane kako bi se smanjila u njima količina soli i šećera. Moram reći da za e, sva ove tri tematike da postupak komozologije nije idealan, ali e, sve ove teme su rezultat konsenzusa između svih dionika. Ako želimo ugasiti i ubiti industriju koje radi na, na prehrani za bebe, onda u redu, ali moramo imati na vidu i majke koje ne mogu sustavno radi drugih obaveza kuhati za djecu. Moramo biti jako zahtjevni prema e, prehrambenoj industriji, ali e, moramo tražiti da ona dakle se drži ovoga što čemu bi se trebala pridržavati, ali moramo paziti kako to radimo. Hvala. Gospođa Šandemos. Hvala. Imamo tri prigovora. Predstavljam klub e, zastupnika zajedno sa gospođom Šavos koja je bila izvjestiteljica u Sjeni za testove iz 2006. godine. Za sada mi kao klub zastupnika nismo ustanovili neki stav, ali podržavamo dva od tri prigovora. Prvi prigovor što ga podržavamo, odnosno što bismo ga mogli podržati, odnosi se e, na e, hranu za bebe, kako početnu, tako i prijelaznu. Ono što je važno tu jeste da tvrdnje o prehrambenoj vrijednosti nemaju neki učinak koji će biti drugačiji od jednostavnog informiranja. A znamo da je sve što je vezano za novorođenčad vrlo, vrlo osjetljiva informacija. Prema tome, svemu tome treba oprezno pristupati. Želimo također dati državama članicama mogućnost da okraniče reklamiranje. Što se, e, to ne možemo reći za hranu u medicinske svrhe. To je prigovor ne možemo podržati, ali e, moramo podržati treći prigovor jer mislimo da nije točno reći da E, Europska komisija dakle da ne smije ni na kojem slučaju dopustiti da 30% e, može biti sastojak šećera u e, tej hrani za djecu. To je apsolutno nedopustivo jer to vodi pretilosti. Možda EFTA nije bila u mogućnosti izvršiti reviziju po pitanju sastojaka hrane, ali ne može se reći da je EFSA dopustila da se šećer nađe u tolikoj mjeri u sastojcima hrane za dojenčad. Prema tome podržavamo dva prijedloga kojim se ograničava koji se odnose dakle na hranu za dojenčad. Hvala, gospodin Selimović ima riječ. E, hvala. Ja e, sada e, ću govoriti u ime izvjestiteljice u Sjene Frederik Ries koja nije bila u mogućnosti doći na današnji sastanak. Frederik je bila izvjestiteljica prije dvije i po godine za Europski parlament na osnovu uredbe na kojoj su sačinjene ova tri prigovora. Moramo reći da nas e, dosta toga brine u tim tekstovima. Prvo, ona smatra da ne možemo govoriti ovdje o prigomorima, već o tome da zeleni tražaju da se ti tekstovi jednostavno e, reformuliraju e, na osnovi onoga što je bio izvorni prijedlog zelenih za 2016. godinu. Ne znamo zašto je gospodin Taylor prigovarao nekim aspektima koji su delegirani akti koji odgovaraju propisima iz 2013. godine. A mm, to odudara od onoga što je rekao bio Carlos Slite na plenarnoj kao i Michel Rivazi, oboje iz redova zelenih kaže se da mi pozdravljamo ovakav tekst i tražimo specifične e, stroge pravila o koristanju NATO materijala i o informiranju i sastojcima. Važno je da potrošači ne budu dezinformirani, zato ćemo glasati za ovaj tekst. Kažem, vjerojatno iz političkih razloga zeleni su promijenili mišljenje a radi se o tome da se zaista bori da se dojenje produži na rok dulje od prvotnih šest mjeseci kako preporuča svjetska zdravstvena organizacija. Inače, mi smo liberali i zato se i borimo e, protiv toga da se ženama nameće E, dojenje. I to iz različitih razloga, zato što žena to ne može uskladiti s profesionalnim životom ili jednostavno priroda je nemogućuje da to čini. Najprije prvi prigovor o e, hrani za bebe prvotnoj i prelazno. Prvi argument e, zeleni su htjeli nam ukazati da će doći do konflikta zakona između europskih i e, zakona i preporuka Svjetske zdravstvene organizacije. Ne, to nije točno. E, zato što države članice već desetljećima primjenjuju smjernice Svjetske zdravstvene organizacije i ništa se nije dogodilo otkako je u službenom listu objavljena e, u, uredba. Drugo, žele proširiti zabranu reklamiranja E, dječje hrane, naročito za djecu e, u uzrastu od 6 do 12 mjeseci. Ali to je već u prvom čitanju bilo pobijeno 2012. E, godine. I, e, dakle, radi se o periodu kada djece između 6 i 12 mjeseci trebaju mješovitu prehranu. Još nešto o kontaminacije hrane i rezidujima. Naravno da se borimo protiv prisustva pesticida u hrani za bebe. Mi imamo u Europi najstroža pravila sa 0,01 mg po kilogramu hrane koje su dopuštene na osnovi načela predostrožnosti a nulta stupanj tolerancije prema pesticidima je nešto što je sasvim nerealno. Mi svi znamo da ima puno pesticida koji su zagadili okoliš i zbog tog razloga se pesticide može ponekad i naći u prehrani. I Također moramo reći da je komisija e, tražila od EFSE da izvršila pritisak da se za određene pesticide uvedu i stroža pravila. I e, što se tiče hrane za posebne medicinske svrhe. Ovdje ne govorimo o bebama, već o pacijentima. Neki od njih su vrlo, vrlo mladi. E, dakle, oni imaju određene bolesti, tu e, promičba mora biti jako ograničena. A mi moramo jasno ovdje reći da informacije koje se daju o takvoj hrani, koje su namijenjene liječnicima, treba imati za svrhu da informiraju liječnike, a ne propagandne svrhe. I e, zato Frederik Ri traži od našeg kluba, odnosno predlaže mu da odbaci sve ove prigovore. Hvala. E, tri prigovora gospodina Taylora otvaraju važna pitanja, naročito o tome e, gdje se, da li se pesticidi nalaze u tim proizvodima, ali također i o transparentnosti. Jasno je da je dojenje najbolja hrana za dijete. E, šteta da e, se ne podsjeća na etiketama i u promjeđbenim porukama da Svjetska zdravstvena organizacija preporuča dojenje i majčino mlijeko kao najbolju hranu za dijete. Što se tiče e, žene koja želi dojiti, e, ona e, se, možda se na nju može utjecati, ovisi o tome kako se tržište stvara. Što se tiče pesticida, preporuke komisije su točno je svim sporne. Slažemo se s gospodinom Taylorom koji govori o glifozatu koji se treba smanjiti, a glifosat svi to znamo je pesticid koji se najviše koristi na svijetu. Sam popis treba biti o onim pesticidima koji su isključeni s popisa. Što se tiče e, zamjenske hrane, e, vidimo da E, je e, takvo, e, takva hrana za bebe, dakle zamjenska hrana za bebe, da nije ista, iste vrijednosti kao majčino mlijeko i zato se ne slažemo da se ovakve stvari objavljuju. Slažemo se također s prigovorom koji govori o tome da se treba smanjiti, odnosno ograničiti šećer kako, u toj hrani kako bi se izbjegla kojasnost djece. <clears throat> Također se slažemo da e, e, hrana za posebne medicinske svrhe e, ne smije biti reklamirana i da se ne trebaju navoditi njezine prehrambene vrijednosti. Zaključno možemo reći da se slažemo sa velikim brojem prigovora gospodina Taylora. Hvala, gospođa Gardini ima riječ. Hvala lijepa, evo, vrlo kratko. Čini mi se da je jasno da kada slušamo kolegu koji nam je izložio tri prigovora i koji je to potkrijepio e, važnim razlozima, ne mogu se sjetiti je li kolega pratio sve ono što smo e, činili u proteklom parlamentarnom sazivu i što je dovelo do dokumenta koje smo usvojili. Međutim, mi smo krenuli baš od istih polazišta, iste su na stvari brinuli i zato smo pokrenuli taj cijeli rad. Dvije godine se radilo dugo i e, produbljeno na tome. Ovo je kao penelopino tkanje. Dakle, dobio se zadovoljavajući rad u koji se utkao e, sve ono što se je brinulo pojedine e, pojedine političke opcije, sada se sve to para i dolazimo na ponovno na nultu točku, ali više nismo na nultoj točci jer e, je sve bilo uzeto u obzir, a postignu rezultat je optimalan rezultat kojim smo htjeli uklopiti baš sve e, ove e, stvari koje su izazivale zabrinutost. Kao što je koga rekao, možemo staviti dodatne ograničenja na e, reklame, ali to već postoji. Postoji mogućnost da države članice naknado ograniče e, reklamiranje, a to će se revidirati pod nadzorom stručnjaka. Dugo smo raspravljali o različitim elementima omega 3 e, i drugim jer se radi o elementima koji u javnosti uživaju pozitivne, e, pozitivnu sliku. Vidjeli smo da e, se e, zapravo stvorila negativna za natjecanje E, koje su se davali onim proizvodima koje nisu to sadržavali. Dakle, htjeli smo upravo izbjeći ovakvu vrstu konkurencije. Mislim da bi zaista e, bila velika šteta i ozbiljna šteta da ta tri, tri prigovora budu usvojena. Zato smo na ovome radili puno i vrlo ozbiljno. Ako sada sve počnemo iz početka, ovaj težak dvogodišnji posao e, bi, e, bismo doveli u pitanje. E, imali bismo jedan period pravne neizvjesnosti. Uglavnom sve bi to urodilo velikom štetom. A mislimo na različite sektore koje su ovako na visokoj razini i kada ih se tako ošteti treba, teško je tu nešto poslije lako nadoknaditi. To bi bio problem za industriju, ali naročito za potrošače, zato što e, sadašnja uredba ih jako dobro štiti. E, moram reći da mi smo e, vrlo pomno proučili na ovom odboru u prošlom parlamentarnom savezu, sa, e, sazivu baš sve ovo što je kolega stavio u prigovor. Jednostavno smatram da je njegov prigovor i da su oni greška. Hvala. Hvala lijepa. Ja se i javljam i kao stručnjam. Ja sam pedijatrica. i iskustva kao pedijatrice bi mi zapravo e, još potkrepljuju moja e, uvjerenja. I e, moram to nekako povezati s onim što kažu kolege iz kluba zastupnika, socijalista i demokrata. Pročitala sam sva tri prigovora i e, pročitala sam to kroz prizmu vrlo dugog i dobrog posla i proučila sve dokumente. Mislim da je ovaj e, stav e, možda pre e, veliko naglašavanje e, stvari koje su zapravo jasne. Jasno je da je dojenje optimalna hrana za djecu i svaka bi žena se trebala opredijeliti za dojenje kada rodi dijete. Međutim, postoje mnogi razlozi s kojih ono nije moguće, čak i patoloških razlozi. A što se tiče sporenja tu uzimamo sve što su rekli i drugi kolege. Način na koji je organiziran rad, činjenica da je naš sustav u e, poduzećima pomoći dobroviti zaposlenika prilično na krvkim nogama. I zatim, ako razmotrimo kako zada svakodnevica žena koje se vraćaju na posao. Mogla bih ovdje otvoriti, iako neću, e, govoriti o porodiljnom dopustu i njegovoj dužini, ali to ćemo, nadam se, jednog drugog dana otvoriti kao pitanje. Dakle, moramo podstaći države članice da imaju mjere politike koje će više posticati dojenje. E, mislim da me neke stvari ovdje se pretjeruju, malo zvučaju populistički e, kada se govori o dojenju. E, I, moramo se zasnivati na znanstvenim činjenicama ja mislim da trebamo dati informacije koje će omogućiti da se opredjeli za dojenje. Ali e, trebamo vidjeti i što se može napraviti kada je netko u određenim poteškoćama. U Italiji primjerice u bolnicama e, se dijele uzorci e, uzorci e, dječje e, hrane e, koje su eto, na jedan diskretan način se provlači da je možda bolje davati tu hranu nego li dojiti. Mislim da me će predsjednik sada prekinuti jer govorim predugo pa ću se zaustaviti. Međutim, bilo bi mi jako drago da još jednom razmotrimo sve e, to prije nego što se odlučimo za to što će napraviti naša e, klub. Hvala gospodin. Hvala vama sada gospodin. Hvala predsjedniče. Ja bih htio nešto reći o jednoj točki e, prigovora gospodina Taylora. E, govorimo o E, razini šećera u hrani za dojenčad u, i prijelaznoj hrani. Mm, ja sam e, mm, e, pitao jednu moju sestru i šogora koji su neurolozi zašto djeca tako rado jedu šećer. To je jasno. Ako e, se dijete hrani hranom sa visokom razinom šećera, onda u istom e, trenu nastaju nove neuronske veze e, koje u određenim regijama mozga dovode do pozitivnih poticaja i nadražaja i stvara se nova neuronska točka u mozgu E, u stvari, ako imamo tako visoku razinu šećera, onda stvaramo generaciju e, ovisnika o šećeru. To je ovisnost, i a svi znamo što e, znači hrana bogata šećerom, kakove dugoročne posljedice po zdravlje ona ima. Industrija hrane potiče ovisnike i onda ta djeca e, cijeli život e, ovise o hrani i e, troše hranu koja je bogata šećerom. To je neodgovorno, možemo to zvati kriminalnim ponašanjem. Hvala lijepa, gospođica Melior ima riječ. Hvala lijepa predsjedniče. I ja bih se priključila ovom što je rekao kolega mene e, potiču ove velike razlike. E, do 10% šećera je ok, a sada imamo 30% šećera. Zašto ova saznanja i evaluacije koje su nam na raspolaganju nisu ušle u, u odredbe? jer tu moramo biti jako pažljivi, moramo paziti što i čime hranimo e, dojenčad i malu djecu. E, još jedno pitanje komisiji. E, nulta tolerancija za ostatke pesticida. Da li je to moguće u sadašnjem svijetu, u svijetu u kome živimo? Ja se to pitam, imali smo slične rasprave E, moramo biti blizu praksi što možemo postići i gdje su granice mogućeg. Hvala lijepa. Gospođa Somer ima riječ. Hvala lijepa. Moram iskreno reći, e, argumenti zelenih mi uopće nisu jasni. I mislim da su to ovi prigovori e, ideološki uvjetovani. I ja sam za dojenje, ja sam sama dojela moju djecu šest mjeseci, ali o, konačno mlijeko i presuši, pa onda moramo koristiti i drugu hranu. Ja nisam radila ali imala sam e, mnoge e, prijateljice koje nisu si mogle dozvoliti luksus da e, ostanu kod kuće i nisu mogle dojiti jer to nije bilo kompatibilno sa njihovim radnim mjestom. Pa je dobro što imamo proizvode koji mogu onda biti prijelaznom hranom. E, naravno, liječnici kažu da je do, e, dojenje najbolja hrana za e, dojenčad i reklama se tu treba ograničiti. Mm, moramo razlikovati između raznih tipova hrane za dojenčad i djecu E, ne vidim e, nekakvu nepoštenu konkurenciju sa, dojenčadi, sa dojenjem, oprostite, e, jer ako je deklaracija jasna, ne, ne vidim što bi onda tu moglo biti krivo komisija je već jako ograničila reklamiranje prijelazne hrane. Mislim da je potpuna zabrana reklamiranja, e, to je nemoguće. E, mi govorimo ovdje o publikacijama za medicinsko osoblje, to su stručni časopisi, stručne publikacije. E, budući da se ti proizvodi onda koriste samo od strane medicinskog osoblja, onda e, mislim da ove upute e, i ovo što se ovdje govori da je to potpuno nepotrebno mi e, imamo propise ne možemo se praviti kao da, da do sada nismo imali propise i pravila kao da su to bile sama, same praznine ali što, što mi bismo još željeli? Ovi e, prigovori za mene nisu na mjestu. E, o, ovi e, što, stalno se govori o svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, ali ona za mene nije sveto pismo. E, imamo i EFSU, imamo vlastitu znanstvenu e, agenciju koja nam također daje svoje preporuke. E, preporuka svjetske zdravstvene organizacije za maksimalnu razinu šećera, to mi se čini upitno. Kolega Ek ima pravo, naše tijelo ne treba šećer, Eh, ali roditelji uglavnom nisu krivi za ovisnost o šećeru djece, to rade eh, djedovi i bake. Eh, oni im daju slatkiše. E, mislim da se moramo e, držati e, preporuka EFSE. Imamo i Njemačko društvo za prehranu koje postoje već desetljećima. Ono također savjetuje i političare i oni također promatraju i gledaju ove preporuke Svjetske zdravstvene organizacije kritično E, mis, e, Njemačka organizacija ili agencija za prehranu smatra ove razine koje daje svjetska zdravstvena organizacija upitnima. također je važno napomenuti kod ovih preporuka svjetske e, zdravstvene organizacije, to se odnosi samo na granice kod hrane i prerađene hrane, a ne na šećer u voću i povrću. E, naravno, e, ja mislim da je ova kritika zelenih e, malo pretjerana. uvjerena sam da sa novim pravilima ne smije e, pooštriti još e, već postoje, e, postojeća pravila. To ne trebamo. Imamo dovoljno dobre propise. Osim toga, naravno, na, na, naravno da je dojenje najbolja hrana za djecu. Što još više hoćemo? E, to već svi znaju. E, to više ne trebamo e, dalje trubiti. Naravno, mi trebamo, to sam već rekla, ima žena koje jednostavno ne mogu dojiti, kod kojih to ne funkcionira ili koje trebaju e, raditi. Stoga te žene ne smijemo e, pribiti na stup srama zbog te činjenice. Ne možemo davati propise kako ljudi e, mogu živjeti jer to ne može važiti za sve. Gospodin Hvala vam sada gospodin Balca. Elnök úr, köszönöm a szót. Én egy szeretnék föltenni. Ha... Hvala vam. Ja imam jedno pitanje. Kada donosimo zakone, kada smo zapravo pripremali ovaj propis, nisam bio članom ovog odbora. No, ja bih postavio pitanje, što se definira kao oglašavanje? bilo da je riječ o početnoj ili prijelaznoj hrani za dojenčad. Zato što podatke imamo i činjenice imamo. Ako te podatke možemo dobiti u medijima, da li se to onda smatra oglašavanjem? Zato što ako je, i ako to želimo zabraniti, ovakav način pružanja informacija, onda u principu zabranjujemo proizvod. Zato što um, prosječni potrošači nemaju na taj način pristup informacijama koje su im potrebne i na taj način zapravo zabranjujemo proizvod. Ako imamo, ako na proizvodu stoje zdravstvene tvrdnje ili ili na proizvodu stoji da je taj proizvod bolji od e, majčinog mlijeka, tako stvari treba zabraniti, da. Ali e, ne smijemo zabranjivati objektivno pružanje informacija. Hvala vam. Ja bih podržala e, kolegice Grosset, Samer i Gardini i neću ulaziti u tehničke detalje, one su to učinile već bih ja rekla nešto o svojem odgoju. Ja sam jedna od osmero djece i moja majka bi bila osuđena od strane nekih u ovom odboru što nam je stavljala šećer u kravlje, mlijeko i u čaj. I mislim da nisam tako loše ispala. I ponekad kad slušam ovu raspravu, Stvarno me brine diktat onih koji imaju jedno određeno stajalište. A drugo, dopustite da podijelim i svoje iskustvo. Imam e, četvero djece, dojela sam ih i dojela sam blizance i ponosna sam što sam to učinila, ali to nije jednostavno. A oni koji kažu da e, je dojenje najbolje, to sigurno nisu nikada probali. To je iznimno teško a ovaj odbor ovdje ne bi smio dijeliti moralne lekcije, već bi trebao analizirati delegirane akte, onako kako su sročeni, i odlučiti jesu li primjereni za svoju svrhu. A prema mojem mišljenju, oni jesu primjereni za svoju svrhu. A druge e, rasprave oko ove teme se, mogu održati, se moraju održavati u nekom drugom trenutku. Podržavam komentare kolegica, odbijam brojne komentare iz kolega iz zelenih, e, koje jako poštujem ali stvarno ne bih voljela da majke ili buduće majke slušaju ovu raspravu. Zato što ako e, želite postići e, veću razinu anksioznosti među bajkama, ovakvom raspravom ćete to učiniti. I vjerujte mi, bila sam mlada majka, jako je lako tako što postići. Sprostite gospodine Taylor, ali rekli ste nešto o oglašavanju, te o tome da majke i očevi ne mogu sami donositi odluke. Morate poštovati e, sposobnost ljudi da čitaju i da se informiraju. I možda je moja majka imala i sreće da e, u prošlosti nije bilo uredbi i nije bilo nikoga ko će reći ne smiješ stavljati šećer u bočicu. Mi moramo pomoći ljudima, a ono što sada ovdje radimo je dobro za majke, za djecu i za očeve i trebali bismo podržati rad komisije, a ne e, odbaciti ga. Hvala vam. A sada bismo trebali čuti komisiju, jer su neka pitanja postavljena i komisiji. Izvolite. Hvala vam što ste mi dali riječ. Hvala vam svima na ovoj živahnoj raspravi. Prvo što vam bih htjela pojasniti jest e, da se Europska komisija slaže sa stajalištima znanstvene zajednice, a to je da je majčino mlijeko najbolja hrana za e, zdravlje djece. Komisija podržava dojenje i htjela bih spomenuti samo neke od inicijativa. Pružamo podršku zemljama članicama u kontekstu akcijskog plana Europske unije e, za borbu protiv pretilosti kod djece Zatim smo pokrenuli jedan pilot projekt koji se zove Zajedno, a čiji je cilj promicati zdravi e, način života i dojenje kod majki. Osim toga, poduzimaju se brojne napori sa zemljama u razvoju i to je opisano u komunikaciji komisiji osnaživanje e, dojenja u vanjskom djelovanju Europske unije. Osim toga, naravno, svaka žena ima pravo samo odlučiti hoće li dojiti ili ne. A svi se slažemo jeste da je e, konačna odluka osobna odluka. I tu e, dolazi odgovornost Europske unije. A naša odgovornost osigurati da e, na tu odluku ne utječu negativno vanjski čimbenici, a to je dakle pružanje nepreciznih, netočnih informacija, koje bi ih mogle e, odvratiti od dojenja i da kada majka odluči da neće dojiti, da postoji alternativni proizvod koji će ispuniti nutritivne potrebe dojenčadi. Proizvod koji je siguran i koji će pozitivno utjecati na rast i razvoj djeteta. I u tom smo duhu mi pripremili ovu delegiranu uredbu. To je delegirane uredbe te se delegirane uredbe temelje na posljednjim e, znanstvenim otkrićima EFSE, tamo gdje su bile dostupne, i provedene su opsežne konzultacije sa zemljama članicama i svim zainteresiranim stranama. Spomenula sam EFSU zato što smo vidjeli e, da je postojala bojazan oko transparentnosti i htjela bih vam reći da su savjetovanja organizirana sa svim zainteresiranim stranama, uključujući i nevladine udruge i komisija je pokazala vrlo veliku transparentnost i otvorenost u pripremi ovih delegiranih akata. Upravo zahvaljujući doprinosu e, nevladinih odruga, e, tekst je puno pozitivniji kad je riječ o zaštiti potrošača i predstavnici nevladinih udruga koji su danas u ovoj prostoriji mogu to potvrditi. Delegirane uredbe uključuju određene korake naprijed kad je riječ o e, zaštiti potrošača i podršci u dojenju. Sve zdravstvene tvrdnje su sada zabranjene na e, prijelaznoj hrani, za početnoj prijelaznoj hrani za dojenčad. Zatim, e, isto tako definirali smo jasne razlike između početne i prijelazne hrane za dojenčad, te donijeli smo posebne propise za hranu za posebne medicinske potrebe za dojenčad, za one koji e, koriste početnu hranu. Kao što rekli kolegi, kolegica Grostet, Iznenađeni smo da se ponovno sada e, razgovara o nekim važnim politikama o kojima su se komisija, vijeće i parlament već dogovorili kad su pregovarali o osnovnoj uredbi. Složit ćete se sa mnom da kada komisija usvaja delegirane akte, ona mora ostati unutar mandata koji su joj dali parlament i vijeće i ne može ponovno ulaziti u raspravu o osnovnom e, aktu zato što bi to značilo da prelazi svoje ovlasti. Na primjer, zahtjev da se prijelazna hrana tretira kao početna hrana kad je riječ o oglašavanju, to je već uključeno u amandman koji je odbačen s više od 100 glasova u Europskom parlamentu kada se e, pregovaralo o osnovnom aktu. Kad govorimo o oglašavanju, istina je da Europska agencija za sigurnost hrane da je primijenila da sastav prijelazne hrane mora biti slična, ali ne identična, e, početnoj hrani. No, mišljenje EFSA se odnosi na zahtjeve za sastav. No, ne bismo smjeli zaboraviti da ova dva proizvoda imaju različitu ulogu u prehrani djeteta. Stoga je logika našeg pristupa jasna početna hrana je jedini proizvod kojeg konzumira je dojenčad e, od rođenja umjesto majčinog mlijeka. I tu nema potrebe za promotivnim porukama. No kad je riječ o prijelaznoj hrani i ostaloj hrani za djecu, koji se konzumiraju nakon četiri ili nakon šest mjeseci, kada se kreće sa dodatnom e, prehranom, E tu se moramo pobrinuti da ostala uobičajena hrana koju djeca mogu konzumirati, može nositi zdravstvene oznake. Tako da to bi mogao biti slučaj diskriminacije. I mogli bismo vrlo jednostavno zamisliti scenarij u kojem bi se roditelji ili skrbnici odlučili za uobičajenu hranu, iako je sastav neprimjeren za djecu, zbog recimo visokog udjela šećera, ili zato što e, recimo kravlje mlijeko nije preporučeno za dojenčad. Isto vrijedi za zdravstvene tvrdnje. Kao što je rečeno, delegirane uredbe su slijedile jedan strukturirani pristup i sve su tvrdnje na početnoj hrani zabranjene. Što se tiče prijelazne hrane, bit će donesena odluka o tvrdnjama, a o te se tvrdnje odnose isključivo na razvoj i zdravlje e, djece. U skladu sa tom uredbom, samo tvrdnje koje se temelje na najvišim znanstvenim dokazima će moći biti istaknuti i naravno pod uvjetom da ne zavaravaju potrošače. Naravno, Europski parlament ima pravo nadzora nad svim tim tvrdnjama. Stoga imat ćete priliku dodatno razgovarati o ovome u budućnosti. I sada bih još rekla nekoliko riječi o DHA. U prijedlogu rezolucije mišljenje EFSE je spomenuto tek e, djelomično i jedan e, dio mišljenja nedostaje imamo jedan stavak u kojem nakon što je EFSA objasnila sve moguće posljedice DHA na početnu hranu, zaključuje da se e, taj hrana može dati u sličnim količinama kao majčino mlijeko, iako se korisne posljedice ne mogu ustanoviti na temelju e, dokaza koji su sada e, dostupni. EFSA naravno preporučuje korištenje određene hrane samo kada je ona sigurna. To znači da ako EFSA nije 100% sigurna da e, DHA ima pozitivne učinke na zdravlje, ona to nikako ne bi preporučila. A navodi o mogućim sigurnosnim rizicima nisu dokazani znanstvenim dokazima. Sada još dvije riječi o pesticidima. Ovdje bih htjela istaknuti da su delegirane uredbe dakle već na nultoj stopi tolerancije. Već smo jako blizu nultoj toleranciji, a granica je 0,01 mg po kilogramu. To je u praksi zapravo e, granica kvantifikacije i to se temelji na načelu predostrožnosti. Zatim, već smo zatražili od efse da ažurira svoje podatke još u studenom, da napravi dodatnu procjenu te da definira nove propise o pesticidima na temelju novih znanstvenih dokaza. Dakle, to smo učinili već u e, listopadu 2014. no nažalost e, EFSA tada nije imala dovoljno e, vremena da ispuni taj zadatak i da to učini prije usvajanja delegiranih akata. Osim toga, proširili smo te iste stronge e, odredbe na hranu za posebne medicinske potrebe. Na kraju nekoliko riječi o udjelu šećera u e, hrani za e, dojenčad. Ovdje smo prenijeli pravila koja su na snazi u ovom trenutku. Znamo da je potrebno revidirati e, zahtjev za sastavom ovih proizvoda, no nije bilo moguće zatražiti od EFSA da nam da e, znanstveno mišljenje na tu temu unutar dogovorenog roka. Znate da su resursi EFSA ograničeni, a EFSA već tri godine intenzivno radi na nekoliko E, mišljenja koja su relevanta za pripremu ovih e, propisa. Komisija je već javno izjavila i obećala zemljama članicama i svim e, dionicima da ćemo, čim to bude gotovo, zatražiti zahtjev za znanstvenim mišljenjem EFSI i počet ćemo sa revizijom ovih pravila. I jo, još bih vas na kraju podsjetila da ako delegirane uredbe ne budu usvojene, to će značiti da će sadašnja pravila, takozvana stara pravila, se i dalje primjenjivati. Prema našem stajalištu, prigovor neće unaprijediti tekst koji imamo danas i samo će usporiti proces revizije te znanstvenog ažuriranja koji upravo traje i to posebice ovaj o pesticidima te o, uskoro o e, razini šećera. Ako budemo imali prigovor, onda ćemo morati najprije glasati, e, čekati na glasanje na plenarnoj, zatim će komisija morati interno razgovarati o tome što dalje. Ako neki od zahtjeva e, ako će se s nekim od njih inzistirati, to zapravo znači da ćemo neke stvari morati znatno mijenjati, a da bismo to učinili morat ćemo napraviti procjenu učinka. To znači da će se s dokumentima znatno kasniti, a komisija ne može sada unaprijed reći koliko će potrebno biti vremena za podnošenje novih delegiranih akata. Hvala vam svima i eto, tu smo za sva pitanja, tehnička pitanja koje imate. Hvala vam. Ne znam, gospodine Taylor, želite li reagirati? Jer nemamo baš previše vremena. Može, ali jedna minuta. Hvala. Zanimljivo je za što se nas zelene optužuje. Ali nisam još nikada optužen da sam član policije za dojenje. Ako ste slušali pažljivo gospođu, gospođo Grostet, onda biste bili čuli u mojem uvodnom izlaganju da nisam protiv toga i da priznajem prava roditelja da sami odlučuju kako će hraniti svoju e, djecu. Postao sam političar zato što sam htio popraviti stvari za naše birače i svi smo mi jednaki. A sve to znači da želimo postići najbolje za našu djecu i dojenčad. Majčino mlijeko je najbolje, naravno, to nitko ne dovodi pod upitnik. No, jedno izvješće govori da tek 13% e, djece u 21. europskoj zemlji se hrani isključivo e, majčinim mlijekom. To je činjenica. i moramo osigurati odgovarajuće alternativne proizvode. A oglašavanje prijelazne e, fra, hrane je zapravo marketing e, zdravlja naše djece. Već riskiramo da će roditelji biti izloženi zbunjujućim e, tvrdnjama i da će im djeca biti osuđena na pretilost. Ne mislim da roditelji ne znaju čitati tvrdnje industrije i lobista se svode samo na oglašavanje vlastitih proizvoda i zauzimanje što je većeg udjela na tržištu ovog vrlo profitabilnog tržišta. Stoga vas molim da djelujete u interesu djece i da podržite e, moje prigovore. Hvala vam. Glasanje u Enviju će biti 14. siječnja i ako je rezolucija prihvaćena, onda ćemo e, na plenarnoj sjednici također glasati u siječnju. A sada prelazimo na posljednju točku našeg dnevnog reda. E, to, riječ je o razmjeni gledišta s Europskom komisijom, o kriminalitetu nad divljim vrstama i da ću riječ odmah komisiji za prezentaciju. Molim vas, nemojte biti previše dugi. Dobar dan. E, uvaženi članovi Europskog e, parlamenta, dame i e, gospodo. Kriminalitet na divljim životinjama je nije novi fenomen, ali razmjer e, tog kriminaliteta se znatno povećao. Ne radi se samo o nekim ikonskim vrstama koje su na rubu izumiranja. E, radi se o preprekama za održivi e, e, razvoj kao i veze sa organiziranim kriminalom. Stoga pozdravljamo Europski parlament i čestitamo na interesu za ovo područje ono što je usvojeno u siječnju 2004. je već bio velik napredak na ovom području. E, a dobro je vidjeti da se ova tema opet nalazi e, na vašim rasporedima i da je ponovno razmatrate. E, dobro je vidjeti angažman vođa e, e, skupine G7 koja se bori protiv e, trgovanja divljim životinjama. Europska komisija također radi na tom području i imamo jedan akcijski plan za divlje vrste, za zaštitu divljih vrsta. E, koja će e, stupiti na snagu u ožujku 2016. To, ta tema e, zadere u nekoliko područja. To možemo riješiti samo na multidisciplinarni način. Mi surađujemo sa drugim službama Europske komisije. Opća uprava DEFKO i tako dalje i Usredotočit ćemo se na tri prioriteta. U prvom redu e, sprečavanje e, trgovanje e, divljim vrstama, bavit ćemo se korijenima tog problema, borit ćemo se protiv organiziranog kriminala, imat ćemo efikasnije sankcije. Također ćemo pojačati suradnju sa globalnim partnerima E, e, sa zemljama tranzita i zemljama partnerima. E, Surađivo ćemo sa svim tim organizacijama na toj važnoj temi, na tom važnom području i uzet ćemo je u obzir e, zaključke vijeća. Kao, e, računamo i na podršku Europskog parlamenta. E, dok pripremamo u akcijski plan, ali radimo intenzivno i na drugim područjima. Daću vam dva primjera. U prvom redu imat ćemo stalni odbor CITES-a koji će se sastati u siječnju da E, akcijski plan će se e, podastrti zemljama koje su problematične e, u tom pogledu. Akcijski planovi će se u potpunosti primjenjivati. Ako to ne bude slučaj, onda ćemo nametnuti sankcije tim državama, to je suspendirati trgovinu s njima. Surađujemo s kolegama iz SAD-a iz SAD-a. E, jačamo suradnju, identificiramo prioritetne zemlje za zajedničku diplomatsku akciju. I mm, e, u, u e, Laosu smo, na primjer, intervenirali prošle godine. Ukratko, divlje životinje, divlje vrste i akcijski plan e, se e, razrađuje i prezentirat će se e, parlamentu u prvom kvartalu 2016. godine. Hvala lijepa. Sada ćemo imam, imati raspravu. Gospodin Gerbrandi ima riječ. Hvala predsjedniče. Htio bih zahvaliti komisiji E, što nam je prezentirala trenutnu situaciju na ovom području. Kad sam se počeo baviti ovom temom u parlamentu prije nekoliko godina, to je bila nova tema. E, međutim, u, mislim da smo napredovali. Imali smo rezoluciju parlamenta, imali smo jedno priopćenje Imali smo i e, postupak savjetovanja e, ovdje u Briselu prije dvije godine. Dakle, mnogo toga je učenjeno. Imamo i plan puta sa tri opcije. Dvije opcije bez zakonodavstva, a jedna sa novim e, zakonodavnim prijedlogom. Govori se o tome da će E, da komisija neće e, usvojiti treću opciju. Moje se pitanje utiče upravo toga. Do sada e, smo zasnivali naše europske politike na preporukama iz 2007. godine. Vrlo često smo vidjeli E, rekao bih na području okoliša ili na mnogim drugim područjima da preporuke ne funkcioniraju u europskim postupcima. Vidite da države članice e, jednostavno ne čine ono što im se preporuča. Stoga moramo učiniti mnogo više od toga. Da budem iskren kad pogledam e, opcije 1 i 2 plana puta, tu se ide malo iznad e, preporuka od prije nekoliko godina. Ako pogledate e, e, koliko taj koliko se taj problem pogošao, pitam se je li to dovoljno. Jedno od glavnih područja gdje moramo biti vrlo ozbiljni i u pravnom smislu E, to moramo e, smatrati teškim kriminalom, poput trgovanja e, ljudima, na primjer. Preporuke, dakle, ne funkcioniraju. Ako dvije ili tri članice ne postupe prema, prema preporukama, mislim da ćemo se osramotiti. Stoga moramo Eh, ozbiljnije razmotriti ovaj problem. Moramo biti ambiciozniji no što smo do sada bili. A mislim da će to komisija i učiniti. Neke države članice bi htjele biti aktivnije, ali neke eh, druge države članice gledaju na subsidijarnost i na eh, troškove. Ako pogledamo plan puta iz 2007. 7. E, tu nemamo stvaranje novih obveza e, onda e, ja mislim da to u praksi neće funkcionirati. Ako, ako ne nametnemo nove obveze, mislim da trgovina divljim vrstama neće prestati. Imamo mnogo vrlo angažiranih ljudi u komisiji koji na tome rade. Njih e, uglavnom koče države članice. Želim im mnogo sreće i hrabrosti u sljedećih nekoliko mjeseci. Mm, e, mm, to se mora prenijeti i na političku razinu i vršiti veći pritisak na države članice. Hvala lijepa. Gospodin Ek ima riječ, izvolite. Hvala lijepa predsjedniče. E, e, zahvaljujem komisiji na ovim objašnjenjima. Ono što bih htio e, reći o kriminalitetu na divljim vrstama, to dovodi do smanjivanja bioraznolikosti na našem planetu. Ako izumre jedna životinska vrsta, E, nikakav novac e, koji mi ulažemo ne može tu vrstu vratiti. Mi e, činimo planet siromašniji, a u stvari bismo naš planet trebali obogaćivati ili ga barem ostaviti u istom stanju u kojem smo ga našli. E, stoga akcijski plan komisije e, plan Europske komisije protiv kriminaliteta na divljim životinjama ne može biti preambiciozan. E, moramo imati na umu i to da li bismo e, morali zabraniti e, držanje e, egzotičnih životinja kao kućnih ljubimaca jer i to je uzrok tog kriminaliteta trebali smo i u ovom dokumentu zabraniti i lov na te divlje životinje jer ti ta Želja za trofejima vodi do izum, izumiranja divljih životinja. E, moramo e, zabraniti taj e, trgovanje divljim vrstama kao i lov na divlje životinje. ja bih pledirao za vrlo ambiciozan dokument. Hvala lijepa. Gospođa Megines ima riječ. E, vrlo kratko, dvije primjedbe. Kriminalitet na divljim e, životinjama je povezan sa općim kriminalitetom. E, dakle, ova akcija bi smanjila i opći kriminalitet, stoga bi to komisija morala jako gurati a države članice e, moraju e, provesti e, propise moraju pojačati jedinice u policijskim snagama koje se bave tim i koje se bore protiv tog kriminaliteta hvala lijepa gospođo Birde. hvala predsjedniče hvala komisije što je izašla sa ovom, mm, ovim problemom. Već smo lani imali jednu skupinu zastupnika iz raznih klupova koja se time bavila. E, akcijski plan komisije je nužno potreban jer imamo previše e, e, kriminaliteta na divljim e, vrstama. U parlamentu smo imali nekoliko seminara o provedbi odredbi protiv tog kriminaliteta i protiv trgovanja divljim vrstama. Stoga pozdravljam ovo što komisija radi. Kao što smo čuli, imamo tri prijedloga na stolu E, mi smo za opciju 3 jer smatramo da je to jedini način kako možemo suzbiti e, kriminalitet na divljim vrstama. To je jača odrba, e, ona ima legislativni pristup i mislim da sadrži sve ono što sadrže i opcija 1 i dva. E, opcija 3 će e, osigurati bolju provedbu. E, nažalost, kao smo čuli, države članice trgovanje divljim vrstama ne smatraju prioritetom, ali to, je, to uključuje ogromne svote novca E, lokalne zajednice sudjeluju u ovoj vrlo lukrativnoj e, e, trgovini. Također je tu uključena i želja za trofejima kao i kućni ljubimci, egzoti koji se drže kao kućni ljubimci. Mm, dakle, opcija tri je sveobuhvatna. Eh, rad Evropske unije eh, u nova strategija za Afriku je vrlo dobra. Eh, tu imamo ukradene životinje, biljke, ptice. Sve je to dio jednog velikog tržišta. Čak i unutar Evropske unije. E, komisija mislim da bi trebala progurati opciju 3 što je prije moguće. E, to znači e, legislativne odredbe koje moraju popuniti praznine koje sada postoje. Vrlo često ovdje imamo dobrovoljne ciljeve, međutim to jednostavno ne funkcionira. Moramo imati spoznavanje problema u trećim zemljama, moramo provoditi odrebe, moramo imati zakonodavstvo koje će to poduprijeti e, i spriječiti ljude koji zarađuju novac ovim kriminalitetom da dalje djeluju. Hvala lijepa. E, gospođa Dornano ima riječ. Hvala. Pre... Evo, htjela bih dati dvije primjedbe koje se odnose na plan komisije vezan za akcijski plan Europske unije o trgovanju životinjama. E, tu imamo pravne aspekte preuzimanja i jedinstvene primjene u državama članica. Trebalo bi preporuku komisije iz 2007. godine o tome e, i koristiti ili da se nametnu kaznene sankcije za one koji trguju životinjama. Ipak, s obzirom na nove tekstove i na načelo, poštivanje načela proporcionalnosti, trebamo napraviti konkretne i e, brze, a komisija je jedno, ali i države članice imaju puno znanja na toj temi, a Europska unija je upravo jedna od platformi gdje se odvija takva trgovina, e, takvo trgovanje. Dakle, nije li e, za sada ipak najbolje da jednostavno primjenjuju već postojeće tekstove? Hvala lijepa. A mislim da sada možemo još jednom dati riječ e, predstavniku komisije. Hvala svima koji su uzeli riječ. Prije svega potvrdila bih da ovo što želimo napraviti jest da načinimo komunikaciju e, koja će sadržavati i određene e, prijedloge o e, djelatnostima koje namjeravamo poduzeti kako bismo se borili protiv kriminaliteta i trgovanja divljim vrstama. Međutim, u ovom času nećemo predložiti novi zakonodavni tekst. Želim međutim naglasiti da je komisija već najavila u e, programu Europske unije za sigurnost da ćemo revidirati postojeće propise o kriminalitetu nad okolišem 2016. godine što znači reviziju direktive 99 iz 2009. godine i e, tu se treba pozabaviti pitanjem kazni. Dakle, ako e, ne želimo sada odmah reći kako će završiti e, taj postupak revizije, ali ipak trebamo vidjeti kakve, što možemo učiniti. E, drugo, što se tiče provedbe svega, mislimo da kada provodimo nešto, e, moramo to činiti puno jače. Moramo koordinirati rad država članica međusobno, ali i unutar država članica. Moramo bolje surađivati sa Europolom i Eurojustom koje su ključni e, u ovim pitanjima, naročito kada se radi o kaznenom gonjenju. Države članice naravno imaju odgovarajuća znanja i e, moraju ih primjenjivati, naročito e, kada se bude provodilo e, provodile sve provedbe i pazilo da se oni provedu. Također treba pregledati pogledati kako se može boriti protiv pranja novca vezana za ovakve ilegalne aktivnosti. Treba dakle raditi na tome da vrlo brzo počnemo sve to bolje provoditi i to uz vašu pomoć. Hvala. E, hvala predstavnici komisije. Ovim mislim možemo zaključiti današnji sastanak. Podsjećam sve članove odbora i e, naše suradnike da ćemo imati božićni domjenak na trećem